Mes chers collègues, nous allons commencer notre... Dragi kolege, molim vas, evo, počinjemo s radom. Nous allons aborder un sujet important et grave. Počinjemo sa vrlo važnom temom. Radi se o budućnosti zračnog prijevoza i to sektora low cost kompanija. Taj sektor je povezan sa različitim aspektima koji su povezani sa velikim izazovima 21. stoljeća. Dekarbonizacija i klimatske promjene. Tu imamo znači COP25, zatim konkurentnost, digitalizacija. Također imamo tu i pitanje sigurnosti te Također ne smijemo zaboraviti poboljšanje uvjeta rada i dobrobit putnika. Od stvaranja unutarnjeg tržišta zračnog prometa 1992. E, godine low cost kompanije su vjerojatno najviše profitirali više od ostalih sektora e, od mogućnosti koji je taj europski projekt ponudio. No, s druge strane, zahvaljujući low cost putovanjima, e, putovati u Europi je postalo i lakše i demokratskije nego ikad prije. To vidimo budući da te veze točka do točke, point to point, e, su e, isto i u svijetu doveli do mnogih e, novih mogućnosti. No, nakon 25 godina ovaj sektor je sve više osjetljiv zbog velikog intenziteta potrebnog kapitala, kapitala te relativno malih marži i je sa velikim izazovima. Kao što sam rekla, održiv razvoj, dekarbonizacija, klimatske promjene, a tržišno natjecanje sve jače i jače. Kako bismo bolje shvatili sve ove izazove, ali također i rizike ovog sektora, Organizirali smo ovo saslušanje. To će biti prilika da vidimo kakvo je stanje stvari ovog sektora, kako bismo također razumjeli na koji način se ove low kompanije pripremaju za e, odgovaranje na ove izazove. Želim dobrodošlicu svim našim stručnjacima. Ja ću vam ih sada prezentirati odmah. Znači, prvo je tu s nama gospodin Meću Krasa. Želim mu dobrodošlicu. Vi ste e, direktor javnog e, sektora Ryanair, zatim gospodin Frank Bauer, ovdje financijski direktor i član upravnog odvora Eurovingsa. Želim vam dobrodošlicu. Zatim je tu među nama Jose Luis Arnaut. Želim vam dobrodošlicu također. Vi će glavni direktor e, upravnog odbora ANA i također podpredsjednik e, za turizam u Lisabonu. Zatim je ovdje s gospođa Oana Petresku. Vi ste e, glavna ravnateljica Blue Air i Zatim je ovdje s nama gospođa Livija Špera. E, vi ste glavna tajnica Europske federacije e, radnika u prijevozu. Svima želim dobrodošlicu. Morate... E, evo, pomno pratiti ono što ćemo čuti, budući da s jedne strane ovo vrlo zanimljiva tema, a s druge strane morate nam reći na koji način i mi možemo u svojem radu doprinijeti rješavanju ovih problema i izazova u ovom sektoru. Evo, dajem vam odmah riječ i moram priznati da ću biti vrlo stroga što se tiče dodijeljenog vam vremena šest minuta. E, kratko je to, ali neki zastupnici imaju samo jednu minutu, vi šest puta više. Nakon toga e, ćemo imati raspravu i ograničavanje vremena će također i značiti da ćemo moći povesti plodnu raspravu molim kolege da se na, isto tako upišu na popis govornika. Počinjem s vama, gospodin Matthew Krasa. Znači, direktor e, javnog, e, javnih poslova Rajanera, imate šest minuta. Hvala što ste danas među nama. Hvala što ste e, pozvali Rajaner da E, sudjelujemo u ovom e, saslušanju. Gospodin Majan Liri e, nije mogao biti s nama. Evo, ja sam ovdje i nadam se da ću vam moći odgovoriti na sva ova pitanja koja je postavila gospođa predsjednica. Prvo, kako, funkcionira, kako je funkcioniralo znači, tržište prije 30 godina. Imali smo zapravo E, povezivanje samo određenih dijelova Europe. I ako je netko želio e, putovati u Europu, morali su prelaziti preko velikih aerodroma. Osim toga smo imali i velike cijene. To je bilo neodrživo. E, a sad ću vam pokazati kako funkcionira današnji sustav, to je postignuto liberalizacijom e, tržišta zračnog prijevoza, kao što je to gospođa e, Dali rekla. E, time su loko kompanije ušle na tržište te su isto tako omogućile da se povezuju direktno centri u regijama Europe. To znači da smo imali jednostavno uvođenje prijevoza tamo gdje nismo imali nikakve alternative. Š, e, Baltičke zemlje, Španjolska, e, Portugal i tako dalje. Tu smo imali povezivanje regija i to je ključno za naše građane. No ovaj sektor također nudi radna mjesta i e, druge mogućnosti u Europi. imamo u tom smislu znači 5300 pilota, 10.000 posade, isto tako 20% u manje razvijenim regijama, imamo također i 86 naših aerodroma, nudimo stabilnost, promociju i tako dalje. Ono što je važno da Ryanair također sluša i naše klijente, a tu imamo cijeli niz mogućnosti i ponuda. Ono što je izuzetno važno je da e, naši klijenti mogu kupiti ili onu osnovnu tarifu. Nakon toga imamo i e, točnost, vrlo malo otkazivanja letova i u trenutku ako se nešto loše e, dogodi ili krene po krivu imamo jako dobro razvijen sustav davanja asistencije i pomoći i sve to na održiv način mogu reći da su tu na tom području e, low cost kompanije i Ryanair među njima naj, e, najbolji. Ono što imamo tu je da imamo tako e, izrađene kabine da možemo imati dosta putnika, imamo jako novu posadu i i zapravo mladu posadu, te također imamo e, operacije koje su vrlo učinkovite. Što to znači? Da imamo e, najmanje emisije e, CO2 po stanovniku, zapravo po putniku 66 grama CO2. Ryan R ima isto tako i Znači na prvom mjestu smo po e, prijevozu, količini prijevoza, no što se tiče CO2 smo na emisija smo na petom mjestu. E, kad govorimo o drugim e, kompanijama koje imaju veću, veće emisije CO2, to su oni koji imaju biznis, puno više biznis klasa gdje u tom smislu putuje manje putnika te isto tako e, nemaju, e, a ono što je izuzetno važno je da mi nemamo niti slobodnih mjesta, niti e, nego zapravo imamo direktne letove. Ako Europski parlament nešto želi napraviti na ovom području, onda e, što je izuzetno važno da se ukinu ti e, transferni letovi. Tu u svakom slučaju imamo važne aspekte koje moramo e, naprijediti, proizvođači koji moraju proizvoditi učinkovitije avione, isto tako moramo imati učinkovitije gorivo što se tiče CO2, e, moramo imati bolju regulaciju, te također moramo imati e, učinkovitije metode operiranja. I to će sve dovesti do pomoći održivosti zračnog e, sektora. Jer ako previše oporezujemo ovaj sektor, onda ćemo e, jednostavno previše naštetiti konkurentnosti ovdje. Imamo isto tako tijek u cijeloj Europi, e, u cijeloj Europi imamo isto tako održiva radna mjesta i ono što je izuzetno važno je da imamo i učinkovitu flotu. Hvala. Hvala, hvala vam na vašem izlaganju i što ste se pridržavali dodijeljenog vam vremena. A sada ću dati riječ gospodinu Franku Baueru koji je član upravnog odbora Eurovingza i financijski direktor. kraći e, letovi bi trebali biti loši. Ne, ne možete zamisliti koliko često sam to čuo tijekom proteklih mjeseca. Osobno, ja sam privilegiran. Danas sam iz Limburga došao ovamo vlakom i to radilo se o izravnoj vezi sa Briselom i do Europskog parlamenta sam došao na biciklu. Naravno nisu svi toliko privilegirani da imaju te izravne veze sa željeznicom do glavnih gradova Europa E, svakako ne treba zabraniti kratke e, letove. Draga gospođo Deli, zastupnici Europskog parlamenta, hvala na pozivu na ovo e, saslušanje. Zaista mi je čast govoriti vam. Svakoga dana mi povezujemo putnike širom kontinenta na ekonomičan način. Stoga također pridonosimo srašćivanju Europske unije. Mislim da bismo trebali biti ponosni na to, a ne se toga sramiti. I u budućnosti E, putovati iz Lisabona do Budimpešta e, Budimpešta iz Atene u Oslo, iz Kölna do e, Madrida, svakako će zrakoplov biti prvi izbor za putnike. Stoga i zrakoplovna industrija, mi imamo odgovornost balansirati interese ključnih dionika. To su putnici, naši zaposlenici, naši dioničari, javnosti, naravno sam okoliš. Mi cijenimo naše zaposlenike kao najvažniji kapital i isto tako poštujemo sve, e, sva pravila vezana za radno pravo. U prošlosti bi radili smo na smanjivanju emisija kako e, buke, tako i CO2 i to ćemo nastaviti raditi u budućnosti. Da bismo to postigli trebamo provesti tri važne mjere. Prvo, a to je neprestano ulaganje u najmodernije zrakoplove. Svake godine mi e, investiramo milijarde u nove zrakoplove kako bi smanjili emisije E, A 321 Neo u odnosu na stariju e, modela, modela zapravo koristi 5 tona nasuprot 6,5 tona goriva na recimo e, liniji između Kölna i Madrida što je smanjenje od 22%. Dakle, sadašnja cijena jednog takvog zrakoplova je 115 milijuna eura, stoga će se povećanje e, troškova e, iznositi 250 milijuna eura, to je 11% našeg ukupnog bruto prihoda. Ako imamo e, manje novca na raspolaganju, naravno imat ćemo manje na raspolaganju za ekološki prihvatljive zrakoplove, stoga trebamo jedan jedinstveni pristup jedinstvenom unutarnjem tržištu umjesto nacionalnih solista. Drugo je provedba jedinstvenog europskog eh, neba. Jednostavno se ta šansa nije iskoristila. Dakle, eh, zrakoplov može eh, direktno letjeti, ali svaki dana moramo ići za obilazno, što naravno uzrokuje 10% više emisija. Razlog tome je još uvijek fragmentirani zračni prostor Europe. Od 90. godina prošlog stoljeća zrakoplovna industrija promovira e, upravo taj projekt jedinstvenog europskog nema i zahvaljujem svima vama koji ste pokrenuli S ES, no moramo ostvariti u, u svakodnevnom putova, e, poslovanju vrlo opipljive rezultate i trebamo iskoristiti tu e, priliku. Treće, uvođenje alternativnih goriva. Uvjeren sam da tijekom mog aktivnog e, radnog vijeka u zrakoplovnoj industriji nećemo vidjeti i komercijalni zrakoplov s više od 150 e, sjedala koji ima alternativni pogon. Razlog su sami ciklusi e, razvoja u proizvodnji samog trupa, odnosno e, motora samih zrakoplova. Naime, dizajn sadašnjih potječe iz 80. godina. To je zbog naravno visokih standarda vezanih za sigurnost i pouzdanost. Stoga, E, ugljično neutralni, neutralna biogoriva, odnosno EFULA su jedino realistično rješenje da bismo zaista postali ugljični neutralni tijekom idućih 30 godina. Moramo proizvesti e, goriva koje smanjuju, koje zapravo koriste toliko CO2 iz atmosfere koliko ispuštaju, a to e, je moguće uz obnovljive izvore energije postoji tehnologija, nije to pitanje istraživanja, ali svakako treba sadašnje kapacitete proizvodnje povećati na industrijsku razinu. Stoga kao zrakoplovna industrija trebamo giga e, e, tvornicu za e-goriva i kao što je to giga tvornica za baterije Lilon e, Elona Maska. Što se tiče interesa naših putnika, budući e, da se putnici mogu osloniti na svoja prava ovdje u Europu, to je e, dobro, međutim naravno potrebno da mi prajem plaćamo kompenzacije E, za smještaj, recimo 2018. taj iznos iznosio 153 milijuna e, e, eura, dok je istodobno prihod od karakata tih putnika bio 60 milijuna eura. I naravno to je uzrokovalo do stečaja nekih zakoplovnih kompanija. Stoga svakako podupiremo reviziju sadašnje uredbe. Dakle, da sažmem, mi smo predani e, smanjivanju naših emisija s jedne strane, modernizacijom naše flote, ali trebamo vašu potporu kako bi e, zračna kontrola biti učinkovitija i naravno kako bi na tržište mogli dovesti e, nova goriva po priuštivim cijena. Radi se o balansiranju između troška industrije i zaštite potrošača. I treća stvar, ona što je najvažnije, avijacija ima vrlo važnu ulogu u Europskoj uniji i imat će i tu ulogu u budućnosti, stoga kratki letovi ne smiju biti zabranjeni. Hvala vam lijepa na pozornosti i e, s veseljem ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala u istinu na ovoj prezentaciji. Sada dajem riječ gospodinu Jose Luisu Arna Šest minuta, izvolite. Hvala u istinu, gospođo predsjednice. Imam e, slajdove. bez obzira što su slajdovi na engleskom, ja ću govoriti na portugalskom. Low cost kompanije su vrlo pozitivno doprinjele demokratizaciji turizma. Low cost eh, prijevoznici su doveli nove turiste u mjesta gdje prije se nije moglo stići. E, one su, te kompanije su povezale male zajednice između različitih točaka u Europi. Familije, studenti, mala i srednja poduzeća, svi su uh, uspjeli izvući koristi, zapravo imati koristi od ove ponude low cost prijevoza. 90% uh, turista koji dolaze u Portugal dolaze avionom. To je zemlja koja se nalazi najzapadnije u Europi i zbog toga e, low cost kompanije su omogućile da se turizam razvije u Portugalu. Tradicionalne e, kompanije full service su također nastavile sa svojim radom. To je dovelo do toga da je došlo do povećanja zračnog prijevoza, posebno e, na području low-cost e, letova. Imamo modern model koji e, uzima u obzir i javan i privatni interes i to u interesu prije svega regija. Imamo u tom smislu zamjenjivanje tradicionalnog modela modelom koji se osniva na prihodima učinkovitosti te korištenju infrastruktura te povećanju ulaganja. Radi se o usklađivanju sa zahtjevima tržišta. Osim toga, imamo, imali smo i poticanje koje je dovelo do razvijanja takvih poduzeća i to u interesu i lokos kompanija i mm, zračnih luka i drugih dionika. Korištenje različitih digitalnih e, solucija je dovelo do smanjivanja troškova. Neću sada e, govoriti samo o Lisabonu, na primjer grad Porto je također e, se razvio velike. i to zahvaljujući low kompanijama i e, liberalizaciji, a to se tiče također i Azorskih otoka. Osim toga, low-cost kompanije predstavljaju 26,7% BDP-a turizam predstavlja 14% e, stvorenih radnih mjesta u sektoru prometa, zapravo sektoru turizma u Lisabonu. Taj razvoj turizma je bio moguć samo zahvaljujući low-cost kompanijama. U istinu, treba smanjiti emisije CO2 to je jedan od ciljeva zračnih luka u Portugalu. Jako je važno da u tom smislu dobijemo i financijske poticaje koji bi omogućili e, zračnim prijevoznicima kupovanje modernih aviona koji manje zagađuju. Mobilnost E, stanovnika iz regija je u tom smislu suštinska svi uključeni dionici moraju e, profitirati od tog tržišta, ali naravno u svjetlu poštivanja e, okolišnih ciljeva. Nove tehnologije u tom smislu imaju odlučujuću ulogu što se tiče učinkovitosti i smanjivanja troškova i za zračne prijevoznike i za zračne luke jako je važno da se troškovi smanje, da budu učinkovitiji. Zračna putovanja se povećavaju, osim toga se karte kupuju online, te u tom smislu turističke agencije se moraju reorganizirati. Low cost kompanije su u tom smislu ponudile također male pauze, short breaks, kako bi uzeli u obzir i potrebe novih generacija. Naravno, postoje neka ograničenja, posebno što se tiče e, znači ovih e, vremenskih okvira za korištenje e, aerodroma u odnosu na tradicionalne e, kompanije. A naravno mora se uzeti u obzir i e, određene zahtjeve civilnog i vojnog zračnog prostora. A moramo u tom smislu e, i povećati e, sustave obeštećenja e, putnika, no to košta mnogo low cost kompanije i zračne prijevoznike mm, općenito. Low cost kompanije su jako važne za mobilnost i razvoj turizma u Portugalu. Koji su izazovi pred nama? prije svega je to izazov e, održivosti, okolišne održivosti. Moramo iznaći u tom smislu nove tehnološke solucije bez dovođenja u obzir, e, u pitanje zapravo ovaj, ovo pravo na mobilnost. To će dovesti do povećanja gospodarske i kohezije u Europi. Hvala, hvala na ovoj intervenciji. Sada dajem riječ gospođi Oani Petresku šest minuta. Izvolite. Hvala vam lijepa, hvala gospođo predsjednice i hvala zastupnicima. Zaista mi je čast biti ovdje i govoriti vam o budućnosti niskobudžetnog putovanja u Europi. Prije 30 godini ljudi u moje zemlji njima nije bilo dopušteno da putuju. Prije 20 godina ljudima u mojoj zemlji, Rumunjskoj, nisu si mogli priuštiti putovati, a 1999 manje od 5% stanovništva su putovali ili radili u inozemstvu. Tek prije 10 godina nakon početka europskog projekta i nakon zapravo početka rada e, niskobudžetnih tvrtki u, u Rumunjskoj mi smo počeli osjećati prave koristi. A sada više od 20% Rumunja E, rade u inozemstvu, više od 50% Rumunja e, putuje u inozemstvo. To je naravno ogroman rezultat za našu zemlju i to je zaista nešto što unapređuje izglede za budućnost u Rumunjske u Europskoj uniji. Ovdje ne govorim o Blue Airu, Radi se o jednoj maloj zrakoplovnoj tvrtki koja ima sjedište u Rumunjskoj i koja putuje prevozi gotovo 5 e, milijuna e, putnika, imamo više od tisuću zaposlenih profesionalaca i vjerujemo da je e, zrakoplovni prijevoz koji je, do, koji si ljudi mogu priuštiti nešto nešto što pridonosi demokraciji, ali isto tako i zaštiti okoliša, posebno u našem dijelu svijeta. Radi se o niskobudžetnom prometu koji zapravo omogućuje ljudima da se oslobode određenih ograničenja udaljenosti ili vremena. Znate da je u Rumunjskoj e, postoje Karpati, tako, dakle nije lako iz jednog dijela zemlje e, e, putovati tako lako cestovnim prometom, stoga je za nas zrakoplovni promet bitan kako bi se upravo smanjile ekonomske razlike između različitih regija unutar Rumunjske i kako bismo na taj način smanjili zapravo povijesne razlike između dijelova zemlje. I zaista vjerujemo da to vrijedi za cijelu Europu i zaista vjerujemo da posebno u vremenima kao što su ova, kada je migracija jača nego ikada, kada su kulturne razlike sve više vidljive, zapravo putovanja su ta koja pomognu e, ljudima da e, bolje stvari e, razumiju, ono pridonose, ona pridonose integraciju, ona pridonose boljem razumijevanju. Osim toga, vjerujemo da je zrakoplovni promet stvara prilike za novu generaciju europljana koji bolje razumiju europske vrijednosti koji su tolerantni. Isto tako vjerujemo dakle, da se ovdje radi o demokraciji i miru i vjerujemo da e, zrakoplovni promet po priuštivim cijenama stvara, naravno e, put prema ekonomskom blagostanju. E, predsjednica je rekla da su niskobudžetni tvrtki imaju zapravo koristi od europskog projekta, a ja bi se E, usluž, usudila reći da su e, niskobudžetne tvrtke upravo partneri u tom projektu jer oni omogućuju e, mobilnost radne snage, omogućuju također konkurentnost. Znamo da veliki projekt treba mobilnost i da za upravo putovanja mogu zamijeniti skupe kuće, da putovanja omogućuju, omogućuju spanje obitelji i smatramo da mala i srednja poduzeća i e, vlasnici poduzeća i e, zapravo menadžeri koji rade za te tvrtke E, upravo e, putuju koristeći se niskobudžetnim tvrtkama. Za njih je od ključne važnosti da stvaraju nova e, radna mjesta, investicije i da se povezuju s regijama. Isto tako vjerujemo za našu tvrtku Blue Air to je ključni prioritet tijekom idućih godina. Da upravo mala i srednja poduzeća su ključna za stabilnost. Znamo da velike tvrtke stvaraju gospodarski rast, međutim male tvrtke, lokalne tvrtke stvaraju stabilnost u smislu u posebno u vremenima pritiska i kriza i recesije. Stoga vjerujemo da je bitno tijekom ovih vremena da se upravo konsolidiraju ta mala i srednja poduzeća i upravo dostupni e, zrakoplovni prijevoz je jedan od e, instrumenata. Poticanje lokalne e, gospodarstva tu naravno napredak nije moguć bez teritorijalne kohezije. Postoje naravno velike razlike između različitih regija u Europi i postoje regije koje su vrlo bogate i regije gdje ljudi ne mogu škovalati svoju e, djece i to naravno nije put prema prosperitetu. Stoga smatramo smatramo da povezivanje tih udaljenih područja sa središtem je ključno bitno za budućnost Europe i vjerujemo da povezivanje sekundarnih e, aerodroma ne, ne samo pridonosi stvaranju novih radnih mjesta, već isto tako pridonosi E, značajnim prilikama za umnožavanje bogatstva, a da ne govorimo, govorimo o inovacijama, o istraživanju i o svemu onome što može doći iz mobilnosti e, e, obrazovnog kadra. Što se tiče održivosti, vjerujemo i istina je to u Rumunjskoj da niskobudžetne tvrtke zapravo pružaju održivije opcije za putovanje. Mi smo smanjili emisije CO2 za naše e, avione i uspoređivali smo e, troškove, e, odnosno količinu emisija po putniku, dakle naše zemlje u odnosu na one koji putuju automobilom, dakle ne može se to usporediti. Dakle, e, u Rumunjskoj ako putujete avionom je 30% bolje u smislu emisija nego putovanje automobilom. Povrh toga, puno razgovaramo o željeznicama i investicijama u željeznicama. U osnovi to je, veliko to je velika investicija, dugoročna, a sadašnje stanje željeznica u Rumunjskoj to čini jedan dugoročni projekt. E, dakle, dok se ne stvori nova infrastruktura u željeznici, dok se ne stvori veliki učinak e, na bioraznolikost, dakle mi smakako e, imamo, postoji rizik ugrožavanja nekih temeljnih ekosustava i e, iz toga molim komisiju da se pozabavi pitanjem za zaštite zagađivanja okolaš, okoliša i da tom pristupi tom pitanju na jedan holističan, e, integralni način i da pogleda cijeli ciklu, ciklus, a ne pojedine sekvence. Vjerujemo kako je dostupan zračni promet e, e, po, ubrzava gospodarski rast i da je to, a naša tvrtka Blue Air, omogućujemo to zapravo svakog dana mi imamo snažne analitičke sposobnosti kako bismo osigurali da imamo 90% iskorištenosti e, raspoloživog tereta. Isto tako moderniziramo svoju flite, e, isto tako optimiziramo potrošnju goriva i, isto tako imamo e, želimo digitalizirati naše poslovanje. To je sve što imam reći. Hvala lijepa. Merci Hvala, hvala vam u istinu i sada ćemo završiti naše izlaganje sa gospođom Livijom Spera. Šest minuta dajem vam riječ. Merci, madame la présidente. Euh, good afternoon. Dobar dan svima. Hvala lijepa eh, ovom odmoru što nas je pozvao. Eh, mi predstavljamo više od 5 milijuna radnika u prometu i vi posebno kada se radi o zrakoplovnom sektoru. Želim e, sve vas podsjetiti ono što smo rekli o e, cjenovno dostupnom zrakoplovnom prometu. Naravno da je zrakoplovni promet e, mora biti održiv kako ekonomski, tako i socijalno. Razvoj niskobudžetnih tvrtki imao je utjecaj na cjelokupni zrakoplovni sektor, kao i na ostale segmente recimo na samo e, zemljane operacije, ali isto tako i na druge e, zrakoplovne tvrtke koje djeluju po drugim motelima. Tu treba e, raditi razliku između promicanja mobilnosti i Um, putovanje po cijenama koje je iznad operativnih troškove. Mi nismo protiv niskobudžetnih tvrtka dok se poštuje princip uh, pravečnog uh, zrakoplovnog putovanja. Naše uh, federacije predstavljaju pilote i posade. Postoje modela lokalni koji potječu iz 70. Ono što je zajedničko jest da postoji ponuda niski, nisko budžetnih letova. Čak i na današnjem panelu drago mi je čuti da je odbor TRAN e, zapravo izabrao predstavnike zrakoplovnih tvrtka koji rade na posve različiti e, način i koji su u stalnom dijalogu s Europske unije. E, neke od tih zrakoplovnih e, kompanija uspostavljaju kontakt i dijalog kada su prisiljeni na to. Napredak koji je postignut tijekom proteklih nekoliko godina vezano za kolektivne ugovore i e, je nešto što pridonosi sigurnosti naših putnika no svakako tu postoji e, određene prijednje nekim od naših e, članova koji su vezani za sindikalno organiziranje. Ono što svaki dan imamo e, iskustva sa lokalnim zrakoplovnim tvrtkama. Dakle, lokalne tvrtke žele izbjeći pregovaranje, kolektivno pregovaranje u nekim zemljama. E, što se tiče posada koji rade za jednu zrakoplovnu tvrtku, koji rade e, odora, je li se može smatrati da su ti e, zaposlenici te tvrtke? Pogledajmo što se dogodilo o, sa novim zakonom u Njemačkom. Tu bi željela spomenuti i presude koje se donose, a nisu u, e, korist određenih zrakoplovnih tvrtke. Ako postoje dakle presude koje kaže da treba e, primijeniti načelo e, sjedišta, dakle postoje i određene tajnovite politike određenih zrakoplovnih tvrtki. Moguće je da to doprinosi e, zapravo smanjuje sigurnosne standarde budući da su posade izložene e, velik, velikim e, naporima tijekom svog posla i zrakoplovne tvrtke ograničuju recimo bolovanje svojih zaposlenika. Dakle, što se tiče e, legitimnih industrijskih akcija, im, imali smo recimo primjer u Španjolskoj, e, neki zaposlenici bili su zato kažnjeni. Dakle, ako zaposlenik i E, ima određenih problema sa e, pitanjima kandova. Trebamo ovaj posao učiniti e, atraktivnijim za žene, samo je 22% ženskih zaposlenica, a ispri. Oprostite, ja bih molila da malo usporite zbog prevoditelja. So some of, the, of these logos... Uh, neki od tih lokalnih zrakoplovnih tvrtki koriste tem, dakle privremene zaposlenike kako bi e, pokrili svoje potrebe. To su ljudi koji se zapošljavaju preko agencija i to je naravno nesigurno radno mjesto i što ste naravno, e, ako imate takvo mjesto onda je to nešto što nije privlačno ženama jer žene ne mogu koristiti e, e, svoj dopust u slučaju kada imaju dijete. Dakle, E, naravno, zrakoplovne tvrtke ne žele ući u dijalog sa sindikatima i radi se zapravo nekoj vrsti socijalnog dumpinga. Za one koji vjeruje da je lokalni promet e, nešto što pridonosi demokratičnosti prometa, Moram spomenuti da je to potpuno dio eh, europskog socijalnog modela, međutim lokalne zrakoplovne tvrtke to ne poštuju. I naravno trebamo gledati u globalnu cijenu prometa, ne samo dakle, eh, onog e, perspektiva eh, putnika postoje studije koje govore o tome koliko subvencije pridonose razvoju u zrakoplovnim tvrtkama. Vrlo je frustrirajuće sa stajališta sindikata vidite kako je Europska unija e, zapravo pokušala zaštititi prava putnika i provesti ih, no s druge strane e, ne ulaže u zaštitu prava radnika. I e, vidjet ćemo se što će se dogoditi sa Tomasom Kukom. Dakle, putnici su vraćeni u svoje zemlje, ali posade su morale plaćati vlastitim novcem da bi mogli e, se vratiti u svoje zemlje. Europska komisija potpuno je svjesna tog problema. E, e, nedavno je objavljeno izvješće o tome i smatramo da akcije koje se, odnosno djelovanje koje se predlažu je nisu dovoljne. Treba zapravo upravo poduzeti mjere za poboljšanje socijalnih rezultata ovog sektora i nije moguće mi bismo trebali ograničiti korištenje e, upravo privremenih zaposlenika i stoga ohrabrimo Europsku komisiju e, da e, intenzivira upravo rad jedne stručne skupine koja bi uskoro trebala se time pozabaviti. Eh U redu, hvala vam. Mogu reći da sad zbilja smo dobili široku sliku, čujemo e, razne stvari, a bilo bi dobro da mi se daju brojke kad čujem e, da je danas e, avijacija čišća od nekih drugih prijevoza. Dame i gospodo govornici, pred vama su e, zastupnici, zakonodavci, no isto tako i stručnjaci. U tom smislu morate paziti na to što govorite, ne možete govoriti bilo šta. A ja sam čula razno razne stvari koje E, sa sobom povlače cijeli niz pitanja. Evo, krećemo sa raspravom. Gospodin Marinesku, tri minute imate na raspolaganju. Ako se želite upisati na listu, to je sad zadnji čas. Hvala. Nemojte biti iznenađeni ako neki drugi zastupnici imaju mišljenje koje se razlikuje od vašeg. Dragi prijatelji, hvala svima na izlaganjima, hvala svima. Želim reći da će se ova rasprava uglavnom e, voditi oko zelenog plana, Green Deala, oko emisija u sektoru zrakoplovstva. Čekaju vas teška pitanja jer zrakoplovstvo je pod velikim pritiskom Sektor zračnog prometa će u ovom razdoblju, na dolazećem razdoblju, biti pod velikim pritiskom. I zato vas e, molim da se tijekom svojih odgovora pridržavate načela da objasnite što to točno činite kako biste smanjili emisije. Ne morate toliko govoriti o cijenama karata, smanjenom broju letova, već me e, zanimaju konkretna prava rješenja, primjerice izravni letovi, jer vi nudite niskotarifne letove malim avionima, dakle kako bi se izbjegla presjeda, presjedanja već direktno od točke A do točke B e, možete govoriti možda o boljim zrakoplovima sa manjim emisijama koji ispuštaju manje emisija. Eto, sve su to rješenja koja nas e, zanimaju. I mislim da bi bilo korisno da sada povedemo jednu pravu raspravu. Jer kada je riječ o suzbijanju klimatskih promjena, moramo biti svjesni da je to jako važno i jako ozbiljno pitanje i da tom pitanju treba na taj način i pristupiti, dakle ozbiljno. I tu ne mislim samo na razne ciljeve, ili poticaje, inicijative. Već, e, dakle, uzmite u obzir sve ovo što sam rekao kada budete odgovarali na pitanja zastupnika i želimo puno sreće pri tome. Hvala gospodine Marinesku. Gospodin Danielsen ima riječ, imate riječ. Hvala, hvala svim panelistima na izlaganjima. Čuli smo doista zanimljive stvari. Ovo je zanimljiva tema, ima puno zanimljivih aspekata. Ja ću se fokusirati na socijalni aspekt avijacije, pogotovo na prava radnika. Svi ste rekli da je jasno da su niskotarifni letovi povezali Europu. Ali i sama komisija je objavila studije koje pokazuju da zapravo vi koristite e, prekarne e, prakse zaposlenja. Dakle, to je činjenica. Primjerice, to su agencijski ugovori, lažno zaposlenje, pay to fly programi i tako dalje. Sve te prakse zapravo potkopavaju radne standarde, otežavaju živote kabinskog osoblja i narušavaju tržišno natjecanje e, na samom tržištu. Ja znam da vi zastupate različite aviokompanije, ali možete li mi ipak objasniti zašto, zašto je sve više takvih praksi i jesu li one potrebne po vama? A tu me zanimaju i neki detalji i to je pitanje za Ryanair. Slažete li se da nacionalno pravo države članice domaćina treba uređivati radni odnos? I konačno, kao kreatori politika u Europskom parlamentu, mi uvijek pokušavamo promicati socijalno odgovorno zrakoplovstvo. A što vi poduzimate u svojim aviokompanijama kako biste bili socijalno odgovoran zaposlenik? Jer čuli smo puno o ozelenjivanju, ali nismo čuli ništa o tome kako poboljšati radne uvjete zaposlenika u ovom sektoru, sektoru zračnog prometa. Hvala. Sljedeći govornik. Gospodin Bauza Dijaz. Hvala. Prvo želim zahvaliti svim panelistima. Mislim da vas je pet ili šest. Bilo mi je izuzetno zanimljivo slušati vas jer niskotarifne kompanije se suočavaju sa puno problema sa poboljšavanjem radnih uvjeta, sigurnosti, s konkurencijom i tako dalje. Dakle, puno je tu izazova. Upravo zato e, brojne avion kompanije koje nude jeftine letove se suočavaju sa e, brojnim problemima. Spajaju se različite aviokompanije kompanije, a od 2010. pa sve do danas više od 120 aviokompanija je prestalo poslovati. Kada je riječ o Španjolskoj, o mojoj domovini, aviokompanije su pod golemim pritiskom, trebaju popuniti svoje zrakoplove putnicima i istovremeno ponuditi dobru ravnotežu. Prema brojkama koje imamo, E, dobitak po putniku je otprilike 5,5 eura. Dakle, to je zarada. To je opća statistika koja je dostupna. Ali želim iskoristiti ovu priliku kako bih e, vam se direktno obratio i govorio o Ryanairu. Ryanair e, na raspolaganju ima jedan od najvećih proračuna kao europska aviokompanija i zanima me kako vi donosite odluke e, kada je riječ e, o poslovanju u Europi? Znam da postoji oko 900.000 tisuća turista koji koriste Tenerif. I kada bi se ti letovi otkazali, e, to bi imalo velike posljedice. Također e, imam pitanje za gospodina Krasu. Koje je vaše mišljenje e, o tome kako vaš sektor može bolje surađivati sa europskim institucijama i uhvatiti se u koštac s izazovima, analizirati probleme? Ja sam član liberalne stranke i ne želim se sada miješati u poslove privatnog sektora, ali ipak me zanima koje je vaše mišljenje kako uspostaviti suradnju privatnog i javnog sektora kako bismo se bolje suočili sa problemima današnjice? Gospodin Masadijas. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala što ste nam pružili mogućnost da govorimo o ovoj vrsti prijevoza. Nije uvijek lagano govoriti o tome. Vi ste u vašim e, poveljama e, stavili to da zahvaljujući e, niskotarifnom prijevozu imamo i unište zapravo zaštitu bioraznolikosti. Ne znam što ste zapravo željeli time reći, no što se tiče klimatskih e, promjena, e, one su najodgovornije za gubitak bioraznolikosti. Ne smijete sad tu sve miješati. Naravno, neke europske regije nisu dobro povezane, to ste rekli. E, aviosektor je u svakom slučaju u prošlosti otvorio horizonte, no tu sad imamo i sljedeću raspravu. Tema nepravednosti e, taksi i poreza. Ne smijemo zatvarati oči pred tim. Nizozemska studija e, je pokazala da se kroz različite mehanizme e, koristi prije svega novac poreznih obveznika kako bi se smanjile cijene karata. Da, ne smijemo tu sada staviti u isti koš e, različite argumente. Naravno, moramo modernizirati prijevoz, moramo u mnogim dijelovima u Europe uložiti u E, infrastrukture, no u Europskom parlamentu ne smijemo ni u kojem slučaju sad čuti da je ovo jedini način e, preko lokos kompanija da se povezuju ljudi u Europi. Imamo taj cilj koji možemo e, postići i kroz željeznički prijevoz i drugi prijevoz i zbog toga ovo što ste rekli je zbilja pretjerano. Hvala. Gospodin Ajde. Jeli imali pitanja? Gospodina Kuntora? Gospođa Kuntora? Gospođa li će govoriti. Hvala. Ne želim prema nikome pokazati nepoštovanje, ali mislim da ovaj panel nije uravnotežen. I tu nemamo priliku doista proučiti ulogu niskotarifnih prijevoznika u smislu okolišnih i socijalnih troškova. I tu je i tu je problem teške subsidizacije jer vi od europskih poreznih obveznika kao aviokompanije dobivate novac. I sa zrnom soli uzimam komentare koje ste iznijeli, primjerice da spajate obitelji, donosite demokraciju, smanjujete onečišćenje. E, evo, ozbiljno govoreći, mislim da je to izmišljotina i ubrzo ću i detaljno, detaljnije se pozabaviti vašim komentarima. Rainer je rekao da troši stotine milijune eura na okolišne poreze. Kada bi svi drugi bili poput vas, onda bismo svi živjeli u zelenijem okolišu, a onda ispada da treba kriviti neke druge neučinkovite aviokompanije. Ali kakve su činjenice? Prvo, prihvaćate li da je sektor zrakoplovstva e, uključuje način prijevoza koji se najmanje oporezuje? Nije li činjenica da Ryanair plaća stotine milijuna eura E, okoličnih poreza jer vi zapravo zagađujete više od ostalih i sada ste u top 10 najvećih e, zagađivača u Europi, a prije su za to bili odgovorni oni koji su u sektoru e, ugljena. Dakle, kada se uspoređujete s drugima, nije li istina da zapravo temeljite te činjenice na, po pojedinom putniku? Dakle, zrakoplovi zapravo zagađuju i zanima me što vi svi mislite o ideji poreza na gorivo. Netko iz zelenih je rekao zapravo da vi dobivate subvencije na te, na, umjesto da koristite alternativne metode putovanja. Portugal nije dobar primjer jer ja sam iz Irske i baš kao Irska i u Irskoj i u Portugalu se zanemaruje, zanemaruju drugi načini prijevoza. Dakle, vi se oslanjate na niskotarifne prijevoznike e, za, i to zato što niste razvili alternativne e, načine prijevoza. I mislim da bismo mogli imati bolje primjere. I isto tako bih voljela da prokomentirate činjenicu e, dobro je dokazano da kada je riječ o razini subvencija za regionalne zrakoplove, smanjuju se troškovi e, za te e, za ta poduzeća ponekad na nulu, na nulu, na nulu. Znam da će komisija kasnije doći, ali zanima me što komisija poduzima kako bi se to riješila. I želim se dotaknuti također radničkih prava. Ne morate biti geni da biste znali da kada je riječ o zaposlenju koju se nudi u sektoru zrakoplovstva, to je e, loše i na granici nezakonitosti i vrlo labavo djelujete u brojnim jurisdikcijama, koristite naše slobodno tržište za svoje pogodnosti. Nama ste sada predstavili jednu bajku, bajkovitu priču o tome kako je sve lijepo, ali zapravo tu pogotovo mislim na Ryanair, Mislim da treba pogledati kako oni to, e, čime se oni bave, jer ne radi se samo o pravima zaposlenika, uvjetima rada, već i o sigurnosti. Ako su piloti umorni, preplašeni, e, ako dolaze na posao bolesni, onda je putnička sigurnost ugrožena korištenje atipičnih ugovora e, za zaposlenje voljela bih čuti više o tome zanima me Također rekli ste da e, prepoznajete ulogu sindikata, da razgovarate s njima, ali znamo da Ryanair odbija prepoznati novi poljski sindikat za kabinsko osoblje i znamo da zapravo prisiljavate velik broj pilota i kabinskog osoblja da, e, budu na, da potpišu ugovore, jer temeljem poljskog zakona samozaposlene, samozaposlene osobe se mogu pridružiti sindikatu. Dakle, vi, vi ih prepoznajte sindikate, ali vaši zaposlenici rade preko ugovora samo, kao samozaposleni. Dakle, što možete reći o tome da koristite, koristite i druge avioprijevoznike? Neki su u Beču. Molim vas da zaključite polako. Dakle, zapravo prisiljavate ljude da budu samo zaposleni i zanima me više informacije o tome. Merci beaucoup. L'ensemble des orateurs, vous allez avoir chacun Hvala. A sada mm, svi govornici će imati dvije minute na raspolaganju kako bi odgovorili na ovu prvu rudnu pitanja, a nakon toga krećemo na drugu rudnu. Prvo počinjemo sa gospodinom Krasom. Evo, molim vas da odgovorite na različita pitanja socijalnog ili okolišnog karaktera. Dvije minute imate na raspolaganju, izvolite. Hvala predsjednice, hvala svim zastupnicima na pitanjima. Ne znam hoću li moći odgovoriti na sve njih u dva, dvije minute, ali pokušat ću. Prvo, prioritet Ryanaira i svih drugih aviokompanija. Mnogi su spomenuli sigurnost i predložili da naš model utječe na sigurnost. Želim to povrgnuti i to s mjesta. Pogledajte samo činjenice i o tome kakva je sigurnost niskotarifnih prijevoznika, pa ćete vidjeti da zapravo vaše teorije nisu utemeljene. Zatim su tu spomenuti netipični ugovori o radu, pogotovo u Poljskoj. To vjerojatno ima veze sa modelom samozaposlenja. Takvi modeli nisu prisutni samo u našem sektoru niskotarifnih letova. Oni se koriste već godinama, odnosno 30-40 godina u Europi u brojnim aviokompanijama, a konkretno u Poljskoj Lot Airlines koristi takav model samozaposlenja. Dakle, u Poljskoj to ne bi, u to ne bi bio jedan eh, atipičan model zaposlenja. Netko je pitao, odnosno rekao da se ovakve radne prakse sve više šire. Zapravo prije dvije godine, odnosno sada Ryanair prepoznaje sindikate Dakle, više od 60% naših pilota je direktno zaposleno i taj broj se stalno povećava, što znači da zapravo nema temelja u tvrdnji da se takve prakse koje ste vi spominjali šire. Zatim je tu bilo pitanje o Tenerifima. To je jedno komercijalno pitanje. Tenerif je sada destinacija, što znači da imamo isti broj letova ali da zrakoplovi neće biti, dakle neće im tamo biti baza, ali imat ćemo isti broj letova kao i prije. I time bih zaključio svoje dvije minute. Hvala. Oprostite, nisam e, shvatila što ste rekli. 60% pilota su zaposlenici, a ovih ostatak od 40%, kakav je njihov status? Znači, 40% pilota koji je njihov e, status, da li to znači privremeno zapošljavanje? To mogu biti samozaposleni ljudi ili ljudi koji su došli preko agencije. Ali kao što sam rekao, ovaj 60% od direktno zaposlenih se cijelo vrijeme povećava, dakle sve ih je više. Hvala. Evo, htjela sam dobiti detaljnu informaciju, znači 60% zaposlenici, 40% interim. A sada gospodin Frank Bauer, imate dvije minute da odgovorite na sva ova pitanja. Hvala. Dakle, tražili ste da budem iskren i ja sam za to. Mislim da to pomaže da imamo konstruktivan razgovor o rješenjima. Prvo, ekonomija. Mi smo jedini način prijevoza koji obuhvaća sve infrastrukturne troškove u primarnim zrakoplovnim lukama u kojima, koje letimo u Njemačkoj. Dakle, svi troškovi, bilo da je riječ o Düsseldorfu ili drugoj zračnoj luci, naplaćuju se aviokompaniji i to se ne događa kada je riječ o vlakovima ili drugim načinima prijevoza. Dakle, nema nikakvog govora o subvenciji aviokompanije u tom smislu. Što se tiče poreza, Eurowings plaća 173 milijuna eura za sustav trgovanja emisija za certifikate CO2, a tu je i njemački porez. Dakle, tu isto nema nikakvih subvencija. Sljedeće godine imat ćemo dakle, trošak od 5,65 eura po putniku. Čuli smo je, koliki je dobitak, prosječni dobitak po putniku. Dakle, kod nas je porez sada povećan za 5,65, što znači da ćemo plaćati više, plaćamo 250 milijuna eura poreza godišnje za ETS, a to je dakle, e, puno više što će se odraziti na naše poslovanje i dakle tu ponovno nema nikakvih subvencija. Što se tiče socijalne strane, mi zapošljavamo sve svoje zaposlenike izravno u Eurovingsu zaposlenici su tamo gdje su e, i zrakoplovi, dakle na taj način ih ne moramo odvajati od obitelji, smještati u hotele. Imamo bazu u Palmi Majorki, tamo imamo pet zrakoplova koji su stacionirani tamo, imamo lokalne ugovore dakle sa, sa osobljem. Hvala. Hvala. Hvala. Uistinu ovo postavljam pitanje dodatno pitanje kako bih dobro e, shvatila. Znači u Njemačkoj ćete sad imati povećanje poreza od 2009. do sada niste uopće plaćari poreza, a sad ćete početi plaćati poreze, nisam sad to shvatila dobro. A znači tijekom e, razdoblja se, su se povećali porezi, znači vjerojatno je to tomu tako. Da, u istinu, e, znači ovaj porez e, je uveden 2012. godine, a sada će se to povećati 1.4.2020. godine, mislim negdje otprilike 14 eura po putniku. Hvala, hvala, sad bolje shvaćam. Gospodin Jose Luis Arnao tri minute imate na raspolaganju ili dvije minute. Hvala, gospođo predsjednice. Dvije ili tri stvari bih želio pojasniti vezano uz infrastrukturu prije svega. Ono što je važno da europski zakonodavac e, iznalazi i rješenja za, ono, za one koji su najviše pogođeni moramo imati jasno razdjeljivanje između u percepciji putnika između troškova putovanja i e, doprinosu ublažavanja okolišnog utjecaja. Da, moramo nešto stvoriti, no to moramo razdijeliti, inače ćemo napraviti veliku pogrešku. Imaćemo u tom e, smislu i onda odražavanje na troškove i na cijene karata. Moramo jasno razlikovati određene stvari u cijeni e, karata. Također e, utjecaj na okolište, e, znači okolišne reperkusije, to treba sve jasnije predstaviti putniku, a zakonodavac može stvoriti poticaje za te kompanije da kupuju modernije avione koje, ispuštaju manje e, emisija CO2. Jako je važno da te tvrtke kupuju takve moderne avione kako bi stvorili održive e, okolišne solucije. Sada pitanje od strane gospođe Dali. Zahvaljujem na vašim primjedbama i želio bih neke stvari pojasniti. Prije svega, Portugal je periferna zemlja u nekoj mjeri. Gospođo Dali, nemate vjerojatno prije e, prijevoda. Ona ne govori e, francuski, a mogu govoriti e, engleski. Ja sam je mislio da je pitanje bilo postavljeno na francuskom. Da, moram reći da smo mi periferna zemlja, najzapadnija zemlja u Europi i imamo dvije regije, eh, na Atlantiku Madera i Azori. I tu ne možemo eh, sad iznaći neke druge vrste transporta kako bi razvili te regije portugalsko stanovništvo će u tom smislu biti manje konkurentno u odnosu na središnju Europu. Ako živite u središnjoj Europi, u sat vremena možete biti svugdje e, vlakom, ali mi moramo preći Pireneje kako bismo onda došli u srce Europe. Najdemokratski način e, stvaranja konkurentnosti te pružanje istih uvjeta e, portugalskom stanovništvu kao i drugima je razvijanje aviona. Jako je važno da demokratiziramo promet i pružimo svim slojevima društva te mogućnosti. A ljudi koji žive u Maderi i u Azorima, to je jedini način da ih se poveže s Europom jer inače nemamo e, primjenjivanje tih demokratskih načela na sve stanovnike. Ne, gospođa Dali, molim vas ne odgovara se na ovakav način, morate zatražiti riječ. Gospođo Dali, molim vas, ako želite ovako e, spontano e, odgovoriti, onda ću vas na ponovo uvesti na listu, i zapisati na listu, ali ne, nećemo sad tu odgovarati stihijski. Nastavljamo. Gospođa Oana Petresku, izvolite dvije minute, zapravo tri minute. Govorit ću o zapošljavanju, što smo napravili i što ćemo napraviti, a isto tako nešto vezano uz E, okoliš, e, da mi u potpunosti zapošljavamo naše zaposlenike i pridržavamo se svih e, radnih uvjeta, imamo sindikate i surađujemo s njima. Isto tako poštujemo prava radnika. Drugo, Gospodin Marinescu je zatražio da im ukažemo što smo napravili. Prošle godine smo znakovito smanjili naše emisije. Prošle godine smo e, platili 13 milijuna eura za e, certifikate emisija. Ove godine ćemo plaćati manje od 10 milijuna zato što smo napravili puno stvari. Prvo smo renovirali, obnovili našu flotu. Odlučili smo da e, koristimo prije svega nove zrakoplove i da se riješimo ovih starih, a novi zrakoplovi štede gorivo prije svega. On, e, imamo u tom smislu povećanje 15% učinkovitosti goriva, a Isto tako prevozimo 30% više putnika sa istim zrakoplovom. To ima znakoviti učinak. Ja smatram da ovaj low cost model nam omogućuje da dajemo i e, mogućnost putovanja putnicima a uz e, manje emisija CO2. To me dovodi do treće točke još jednom moram reći da naš poslovni model kako bi bio profitabilan mora e, isto tako osigurati to da 90% naših sjedišta su e, znači e, kupljeni. Mm. Ja Naravno, neću sad reći da je zračni prijevoz e, okolišno zelen, no ono što je izuzetno važno je da usporedimo s jedne strane smanjenje emisija CO2 u okviru zračnog prijevoza, s druge strane putovanje od 5000 e, km e, automobilom. Mi smo vidjeli da je takav prijevoz brži, jeftiniji E, prihvatljiviji cijenom i manje zagađuje. Mi podržavamo i vlakove i autobuse i mi već organiziramo prijevoz autobusom do naših e, zračnih luka kako bismo bili na usluzi našim putnicima mi uzimamo u obzir realnosti, no za to je sve potrebno vremena, a u međuvremenu moramo e, također e, e vidjeti na koji način doprinesimo. razvoju određenih e, regija. Jer neke regije će biti zabačene, neće se moći uključiti u europske infrastrukture ako ne razvijemo eh, i ovu vrstu prijevoza. Hvala, hvala gospođa Livija Spera, tri minute. Ja ću pokušati se pridržavati vremena. Prvo, cijenim što toliko članova odbora TRAN pomno prate i ova socijalna pitanja zaposlenika u nekim eh, niskotarifnim tvrtkama panel nije uravnotežen i u tom smislu je teško opovrgnuti argumente oni koji prodaju vrlo ružičastu sliku ovog sektora. To nije uvijek e, tako i to, e, o tome svjedočimo svaki dan. Kad govorimo o mogućim rješenjima na EU razini, jedno rješenje da se ograniči e, korištenje privremenih e, radnika kroz agencije, a s druge strane e, moramo jasnije definirati što je zaposlenika, što je e, samostalna djelatnost. Tu postoji to pitanje odgovornosti i što je onda tu, tko je odgovoran u slučaju nesreće i tako dalje, na primjer e, djelatnika koji ima svoju samostalnu djelatnost. Drugo, vezano uz okoliš, mi e, smatramo da okolišna i socijalna održivost su naličje e, i lice iste medalje Moramo biti svjesni da avioprijevoz ima velike utjecaj na klimatske e, promjene u tom smislu. U e, održivoj perspektivi na dugi rok moramo iznaći prave solucije za sve i za radnike. Neću sad ulaziti u to koji prijevoz više zagađuje ili ne. No, trebamo reći da postoji manje e, mogućnosti e, intermodalnog prijevoza, znači e, stvaranje sinergija sa drugim vrstama prijevoza, budući da te kompanije imaju relativno izolirani poslovni model u odnosu na druge vrste prijevoza. Hvala, hvala u istinu na ovim prvim e, primjedbama. Sad otvaram drugu rundu pitanja. Hvala gospođo predsjednice i hvala na organizaciji ovog saslušanja. Ja sam protiv zabrana, isto tako i protiv zabrane letova spomenute su pune pozitivne e, stvari kao recimo konektivnost, srašćivanje Europe, približavanje ljudi, to se smije reći da je tako. To e, ne smijemo optuživati jedni druge, već tražiti rješenja. I jedno od rješenje jest upravo jedinstveno europsko e, neba, time možemo prištedjeti 2% emisija CO2. S novom komisijem, sa hrvatskim predsjedanjem, sa njemačkom predsjedanjem 2020. želim vidjeti rezultate. To bi svima nama e, pomogli da dođemo do te prednosti. Jednu stvar koju želim e, spomenuti, gospodin Bauer E, je rekao da trebamo tvornicu, a to je e, održiva goriva trebamo. I Europa neće izgraditi tu tvornicu, ali bi trebala razmisliti o tome da uvedemo kvote za održiva goriva, upravo kada se radi o goriva za zrakoplovstvo može li dakle proizvodnja i e, stavljanje na tržište upravo e, takovih, e, e, goriva, možemo li to poticati? Hvala gospodine Gizeke. Gospođa Kasa Menos, izvolite. Hvala. Željela bih se dotaknuti ovog e, socijalnog aspekta. Dvije minute za odgovor je vrlo malo i zbog toga bih želio da gospodin Krasa može odgovoriti u dovoljnom vremenu na naša pitanja. Imam pitanje koje se tiče transfera baze Ryanaira e, prema Poljskoj gdje piloti i druga posada se zapošljava kroz e, agencije za privremeno zapošljavanje. Gospođa Tyson, e, koja je bila povjerenica, je postavila pitanje vezano uz to. Moramo ponuditi ugovore pilotima kako ne bi imali status privremenih radnika ili e, sam, radnika u samostalnoj djelatnosti privremeni e, rad se ograničava na takav način da se samo isplaćuju plaće. Europska komisija je zaključila da takva praksa i nije sukladna mm, pravu i da to krši uredbu 465 e, iz 2012. E, godine. Posada mora imati uredne ugovore, radne ugovore i to u svjetlu e, radnog zakonodavstva na lokalnoj razini. Mm, Osoblje također mora imati pravo biti dio sindikata, što nije slučaj u Ryanairu. To je također suprotno odredbama europskog zakonodavstva. Gospodine e, Dominik Rike, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Zahvaljujem našim govornicima. Želio bih podsjetiti na strukturu troškova e, niskotarifnih e, tvrtki. Prvo, E, oni smanjuju troškove zato što optimiziraju administrativne troškove i tako dalje. No istovremeno to mogu e, raditi jer imaju e, temeljnu socijalnu politiku koja im smanjuje i troškove infrastrukture i troškove oporezivanja. Mogu reći da s jedne strane tu ima pozitivna, ali i vrlo negativnih aspekata. kad analiziram način na koji vi e, osmišljavate vaše cijene, onda imamo puno, viš, puno veći transfer od znači, troškova prijevoza do usluga, e, više mjesta za noge, rezervacije sjedišta i tako dalje koja je ravnoteža između usluga i prijevoza. U toj strukturi cijena na koji način objašnjavate ekstremnu razliku u cijenama za isto putovanje? Da li je to znači ta ravnoteža između usluga i prijevoza i da li u određenom trenutku prodajete uz gubitke kako biste popunili vaše avione? Postavljam si to pitanje. U kontekstu gdje imate smanjenje troškova, gdje imate ponekad e, dobre, ponekad vrlo loše i sumnjive metode, e, da li tu smatrate da bismo u određenom trenutku jednog dana dobili veću vidljivost cijena. Jer u ovom trenutku jednostavno ne znamo koliko ćemo platiti i zapravo imamo jako velike razlike u cijenama za isti avion, isti put i to u omjeru 1 naprama 20. To je nevjerojatno a e, tu naravno i transparentnost same ponude pati. Drugo pitanje, kako objašnjavate e, neuspjeh e, low cost pristupa, niskotarifnog pristupa u dugačkim putovanjima. I na kraju, kakvo je vaše stajalište vezano uz e, praksu koju nemate o e, znači dvostrukom i višestrukom bookingu. Hvala. Hvala lijepa. Kao i moji kolege, gospođa Deli i Deprone, e, zapravo sam zaprepaštena da imamo sastanak gdje smo prisiljeni e, slušati lobiste iz industrije i e, jedini klas glas koji se ne slaže je onaj koji govori u ime radnika ali nema ovdje nikoga ko bi govorio u ime planeta a, i koji je zapravo pati od nepravde e, koji je, e, koju doživljava. Dakle, pitanje je da li niskobudžetni e, zrakoplovi e, čine, i toga moramo biti svjesni, određenu štetu u dijelovima svijeta i ljudima koji tamo žive. Dakle, trebali bismo imati argumente kada što je zapravo trošak niskobudžetnih tvrtki? Čini se da su tu u igri e, subvencije, ali nam nije dopušteno da postavimo to pitanje. Dakle, želim se vratiti pitanju biogoriva tu su prijedlozi e, da bi bio goriva mogao biti put naprijed. Želim postaviti stoga sljedeće pitanje. Koliko puno bio goriva se trenutačno koristi? Što je izvor tih biogoriva, odakle one dolaze i koliko smanjenje korištenja goriva koji dolazi od e, učinkovitosti su zapravo e, nadmašene e, upravo povećanjem broja letova, tako da korištenje goriva, zapravo odnosno potrošnja goriva se povećava, a ne smanjuje. Unatoč svom povećanju učinkovitosti goriva, jer jednostavno e, ćete to izgubiti kroz više putovanja, kroz više letova i i koji bi mogao biti podrijetlo biogoriva ili koliko zemlje na ovome i drugom e, e, kontinentu se zapravo treba oduzeti od e, proizvodnje hrane kako bi se proizvodili oni, oni usjevi koji onda pridonose proizvodnje biogoriva. A što se tiče konkurentnosti, konkurentska troš, konkurentski trošak biogoriva kako E, bi oni trebalo biti strukturirani da oni e, bude podjednako konkurentan kao i sadašnji kerozin, a, a to znači e, da je on jeftiniji nego kada bi bio kad biste u njega ugradili i trošak ugljika. Ferreira et se prépare monsieur Flego après. Monsieur Ferreira, la parole est à vous pour deux minutes. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar uh, o painel. Hvala lijepa gospodin Ferreira. Zahvaljujem prvo svim panelistima. Napose e, predstavnici e, federacija koja je pokušala predstaviti sve ono e, za što je drugima trebalo puno dulje vremena. Zašto smo ovdje? Mislim da smo od ovoga više očekivali od samog lobiranja za niskotarifne tvrtke. Ono što je nama važno jest svakako budućnost. Tu se postavlja pitanje kako u budućnosti e, možemo organizirati ovakva e, saslušenja gdje bismo mogli kritički razmatrati ovaj sektor. To je nužno za e, zakonodavce a ako imamo ovakve e, događanja koja ne pridonose, koje ne stvaraju e, dodanu vrijednost, onda to nije smisleno. E, dakle, pitanje je visokih profita koji svakako ima, nose sa sobom e, troškove koji nisu internalizirani. Tu postoje troškove i šteta kako za okoliš, tako za društvo, tako i za poduzeća. E, spomenuto je nekoliko studija, ali bi bilo dobro čuti nešto što je doprinos subvencija, javnih subvencija, recimo u Portugalu vi znate da ta financijska sredstva iz javnih proračuna su velika e, kada se radi o tim zrakoplovnim kompanijama i to na različite načine kroz različite e, kroz različite usluge. Nedavno je bio jedan slučaj dvaju poduzeća zrakoplovnih tvrtki koje su bile u međusobnom tržišnom natjecanju i stoga su jedna na drugu vršile veliki pritisak. Znate da postoje problemi kapitalizacije poduzeća i posebno što se tiče niskotarifnih tvrtki, ono što im pridonosi e, preživljavanju su velike potpore i subvencije koje dobivaju od države. To nije to se onda ne može označiti tržišnim natjecanjem. Ono o čemu je govorilo od strane predstavnika Ryanaira, to nije samo problem u Poljskoj. Portugal isto e, može o tome nešto reći. Dakle, da postoje mjere zastrašivanja e, kada se radilo o planiranim štrajkovima dakle operacije koje e, su poduzima, koje je poduzimala e, zrakoplovna tvrtka, dakle mjere zastrašivanja, postoje cijeli palet, paleta djelovanja i mjera. I informacije su, nisu zapravo došle do javnosti, upravo informacije o tome. Stoga bi bilo važno da idući puta organiziramo ovaj e, razgovor drugčije. Eh, hvala gospodine eh, Ferrera. Svi ste nas eh, probudili. Evo, odgovorit ću na vaše pitanje jer je važno. Postavili ste pitanje zašto sve te tvrtke zapravo govore o tome da ne ostavljaju mjesta za druge. Radi se o Mm, zaključku koje smo imali e, tijekom naše konferencije o drživom turizmu. E, imamo taj učinak low cost e, tvrtki koji napunjava, zapravo popunjuje gradove i tu zapravo imamo veliki problem. Zbog toga mi smo željeli organizirati ovo saslušanje budući da veliki prekobjerni broj turista postavlja za gradove sve veći problem. A tu naravno se postavlja i pitanje budućnosti turizma i održivog turizma. A s druge strane ne trebamo sada govoriti danas da imamo s jedne strane e, niskotarifne e, tvrtke i druge tvrtke. Mi smo e, otvoreni odbor i slušamo sve. Ovo je prvi ciklus i prva etapa. Nastavljamo. Gospodin Flego, imate riječ, izvolite. Hvala vam, poštovana predsjednice pa prije svega želim čestitati low cost kompanijama na svemu što su napravili u prošlosti, prije svega na način što su nas naučili drukčije putovati jer su pobudili mnoge lokalne ekonomije i nacionalne ekonomije i jer su usmjereni na mlade. Ja dolazim iz Hrvatske, iz Istre, iz najturističkije regije i znam koliko je važno za naš turizam imati low cost company ono što nije dobro nije dobro da oni ne lete kad ne ostvaraju profit nije dobro da oni lete samo u top sezoni a ne danas ne sutra ne prekosutra i opet ćemo razgovarati o subvencijama i o tome kad će oni letjeti druge godine. i imam dva konkretna pitanja prvo hoću konkretne brojke s obzirom na stanje aviona i na radne uvjete radnika kakva je sigurnost tih kompanija u odnosu na recimo to tako normalne kompanije i drugo kad bi prešli na alternativne izvore energije na biogoriva koliko bi u postotku porasla cijena karte za običnog putnika? Merci beaucoup, monsieur Madame Grappini. Hvala gospodine Flejko. Gospođa Grapine, nema riječ, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Pitanje budućnosti i niskotarifnih tvrtki. Mislim da se moramo pozabaviti tim pitanjem. Od početka sam rekla da smatram kako niskotarifne tvrtke moraju postojati. Sada ih koristimo jednostavno postoji dovoljno e, građana koji si drugčije načine putovanja ne mogu zamisliti. E, drugo je pitanje pitanje uvjeta Isto je tako postavljeno e, pitanje prava e, zaposlenika, s time se slažem, ali i u velikim zrakoplovnim tvrtkama e, treba naravno očuvati prava zaposlenika, ne samo kod niskotarnih tvrtke. Što se tiče učinka na okoliš, je li to ispravno reći da se ubire jedan porez po putniku ili po letu? Naravno da je jasno da recimo e, opterećenje vod ima važnu ulogu. Okay. E, gospođo Grapini, imate mikrofon i svi ste toliko uzbuđeni da se derete. Ja se bojim za prevoditelje i za njihove bubnjiće. Molim vas, ako možete govoriti malo sporije i manje glasno, malo tiše. Pa ni moji kolege nisu drugčije govorili, ali pokušat ću sada doći do mog pitanja. Spomenuta su prava radnika i rečeno je da u svim poduzećima se ona moraju poštovati. Mi svi puno letimo, bez obzira kojim zrakoplovnim tvrtkama. Uvijek ima problema E, posebno kada se radi o kašnjenjima, a ja bih sada željela e, čuti od predstavnika koji su ovdje prisutni jeste li naveli i vrijeme kašnjenja. Mislim, 2018. E, radila sam jednu usporedbu i na jednom se radilo o štrajku pilota, došlo je do otkazivanja letova. Dakle, kao sažetak može se reći, niskotarifne tvrtke moraju imati budućnost, moraju se pridržavati istih pravila, a mi moramo se pobrinuti za to da se smanjuje e, zagađenje okoliša, ali za to trebamo odgovarajuća tehnička rješenja. Hvala gospođo Grapini, gospodine Tjeni, imate riječ. Hvala. Želim zahvaliti e, zapravo e, na činjenici da je e, niskotarifne tvrtke su stavljene u jedan povijesni kontekst. Stoga su te tvrtke vrlo važne za demokratizaciju putovanja i zbližavanje mladih ljudi i stvaranje zajedničkog e, razumijevanja tome što Europa jest, mislim da je to vrlo važno za mlađe naraštaje Europe. I po mome e, e, mišljenju to je bitno i razlikuje se od nekih drugih ali svakako treba eh, apelirati da eh, niskotarifne eh, tvrtke se ne zasnivaju na modelu socijalnog dumpinga. Ono što smo danas čuli su različiti modeli niskotarifnih tvrtki, stoga bih želio naglasiti da se koriste različite načine zapošljavanja, što znači da se e, koriste recimo privremeni e, zaposlenici e, koji za takve tvrtke rade na određeno vrijeme. Neprestano, neprestano čujemo izvješća o tome da se to koristi kao na prevarantski način i da zapravo njihov rad nije bio vezan za privremene zadoće. Stoga bi želio postaviti pitanje različite predstavnike niskotarifnih tvrtki, posebno što se tiče samo, e, tako, samo zaposlenih e, pilota. 70%, e, 75% takvih pilota kaže da rade za niskotarifne tvrtke. Ako vi kao zrakoplovna tvrtka, recimo Ryanair, ako biste sve pilote zapošljavali E, izravno koliko bilo bilo povećanje cijena ili Eurowings. Ako koristite isti e, poslovni model kao druge kupovne tvrtke, dakle ako ne zapošljavate izravno koliko biste mogli e, imati nižu cijenu. A, samo da imamo određene brojke i z, zamise o tome kolika je proporcija u samoj cijeni karte kada se radi o socijalnim e, aranžmanima koji nisu uvijek u redu e, u odnosu na one koji za njih rade. Madame Hvala, gospodine Ötjen. E, gospođa Sedars, izvolite. Hvala vam lijepa i hvala svim našim panelistima. Jasno je da mnogi e, ljudi mogu svakako e, profitirati od e, ponude nisko tarifni tvrtki. To pridonosi koheziji. Ja dolazim iz Madeire, dakle jedne udaljene regije gdje bih ja jako voljela kada bi postojalo više konkurencija između zrakoplovnih tvrtki. Kontinuitet je važan ali i s obzirom na događanja prošloga tjedna, a to je konferencija o klimatskim e, promjenama, odnosno klimatska kriza, važno je da se postignu ciljevi zaštite okoliša i e, tu bih želio, željela čuti od vas koji doprinos vi tome možete pridonati. la Hvala, gospođo Montero, izvolite. Senhora Presidente, começo por agradecer todos os oradores que aqui estiveram presentes e que nos transmitiram. Eh, hvala, hvala na izlaganjima ovih stručnjaka i oni su nam dali različitu sliku istih tema. A što je rekao gospodin Fera, to je komunistička slika situacije. Dolazim iz Portugala, iz periferne regije. U tom smislu je izuzetno važno da kompanije doprinose mogućnosti da te najudaljenije regije budu povezane sa ostatkom Europe. Mi govorimo o povezanosti, o gospodarskom razvoju, o socijalnom razvoju, govorimo o direktnom učinku na ulaganja na području turizma. Zbog toga trebamo gledati pozitivno na niskotarifne tvrtke putnici tu mogu dobiti e, vrlo raznolike ponude i isto tako mm, imaju mogućnost više e, veza sa drugim dijelovima Europe. Govorilo se o učinku niskotarifnih tvrtki na turizam u Portugalu. Kako objašnjavate da mnoge aviokompanije su znači otišle pod stečaj? Govori se o tome da niskotarifne aviokompanije manje zagađuju bi mi bilo drago čuti što je predviđeno da se dostignu okolišni ciljevi. Oprostite, gospođo predsjednice, ja bih nastavila. Lisabon ima pilot projekt koji je zgotovljen i taj projekt bi mogao biti e, primijenjeni na druge zračne luke i druge aviokompanije. Jedno pitanje, nedavno smo imali u Španjolskom sudu presudu gdje je rečeno da kabinska prtljaga ne može biti predmet e, fakturiranja putnicima. Možemo li osmisliti i e, europski e, priručnik o pravima putnika da nose e, kabinsku prtljagu. Hvala miše. Gospodin Ertug, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala, govorit ću na njemačkom. So, in letzter Zeit Dakle, nedavno imamo vijesti o e, odnosu vaših poduzeća prema zaposlenicima. E, radi se o e, tome da se vrši pritisak na vaše zaposlenike koji su na bolovanju i da se sprijeti takvim zaposlenicima s određenim posljedicima kada su bolesni. To smatram posve problematičnim i Europski e, parlament e, koji sada ima uvid u e, niskotarisne tvrtke što se čini protiv toga ako se ispostavi da su te prijave istinite? Oh, Hvala. Gospođa Teller ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, isto tako zahvaljujem panelistima na njihovom inputu, na informacijama koje su predstavili o smanjivanju CO, emisija CO2. To nije iznenađenje da se o tome danas govori. A ja bih e, željela tome pristupiti malo mirnije i postaviti pitanje gospodinu Baueru i gospodinu Krazeu. Govorili ste o e-gorivima i o zamjeni sadašnjeg goriva, dakle kerozina, i govorili ste o gigatvornici. Mene bi zanimalo koliko biste trebali električne energije kako bi zamijenili vaše sadašnje gorivo, odnosno koliko litara e, trošite onda i mi to možemo sami izračunati. I slično pitanje gospodinu krazau iz Ryanaira, e, kako vi vidite temu e-goriva i idete li vi u tome smjeru i imate li za nas neku brojku koliko električne energije biste vi trebali za taj prijelaz? Merci beaucoup, Madame Madame Dali, pour deux minutes. Dali, ima dvije minute. Mislim da gospodin Arno nije dobro razumio što sam htjela reći. Naime, Portugal nije dobar primjer, a nije ni Irska, i to zbog geopolitičkih čimbenika, ali to ne znači da to što sam rekla vrijedi za ostale avioprijevoznike. I upravo zbog e, alternativa u željezničkom prijevozu, ali vi ste rekli da je jedna od uloga vaša, vaša uloga povezivost s otocima, ali zapravo samo jedan otok je povezan, e, dakle Azurski otok je povezan niskotarifnim letom i to je zapravo bilo prije privatizacije. Dakle, niskotarifni prijevoznici zapravo ne ispunjavaju tu ulogu. Dvije stvari. Prvo, mislim da Ryanair mora odgovoriti na pitanje koje smo postavili situacija se poboljšava u smislu prava radnika, to ste rekla, ja to opovrgavam. I to je dva razloga. U protekla dva mjeseca se dogodilo to da je Rainer preuzeo, dakle, do sada su je posada bila direktno zaposlena, ali od kad je Ryanair preuzeo aviokompaniju, došao je posrednik prije dva mjeseca pilotima u Pragu rečeno je da trebaju dakle ili pristati na lošije uvjete, biti samozaposleni ili prestati letjeti. A u Belgiji e, ljudi koji su izravno zaposleni, što im je obećano, nisu izravno zaposleni Dakle, voljela bih dobiti direktan odgovor na to. A osobi iz Eurowingsa želim poručiti da mi je jasno da nisu svi niskotarifni prevoznici isti, ali nema sumnje da je zrakoplovstvo subvencionirano, ne plaćate porez za kerozin, željeznica plaća porez na struju. Dakle, subvencije trebaju postati za regionalne, izolirane aviokompanije. Tu imamo državne potpore, o tome su donesene presude i provode se istrage po tom pitanju. Hvala gospođe Deli, gospodin Danielson ima riječ. Hvala. Vratio bih se na dva pitanja koja se tiču konkretno Era. Prvo vam želim čestitati što ste napokon prepoznali ulogu sindikata, ali zašto su se sindikati trebali boriti gotovo 20 godina da bi to postigli? Zanima me zašto je vaš poslovni model to onemogućivao? Jer kod drugih niskotarifnih prijevoznika to nije bio problem 20 godina, oni su odmah priznali sindikate. I zatim ponovno postavljam pitanje, slažete li se da nacionalno pravo e, zemlje baze treba uređivati radne odnose? Jako dobro. Gospodin Deli ima riječ. Hvala. Imam kratko pitanje. Jutro smo raspravljali o pitanjima financiranja i pojavilo se pitanje o smanjivanju mobilnosti. To je sada jedna aktualna tema. Dakle, jeste li vi to osjetili na vlastitoj koži? Dakle, taj efekt, taj učinak smanjene mobilnosti. Hvala. I posljednji govornik. To sam ja. Znači, želio, željela bih dobiti precizne odgovore na nešto što ste rekli. Rekli ste da treba demokratizirati avion i kad pogledate brojke, pogledate 10% planeta ili 10% ljudi koji e, lete avionima posljednjih godina. Ko e, ulazi u tih 10%? Ne radi se sad o demokratizaciji, ne radi se o znači, onim e, radničkim slojevima koji putuju. To su prije svega bogati ljudi. Mogu reći da ne radi se o znači e, ljudima skromnih primanja, nego prije svega onih koji imaju dobra primanja. Moramo paziti na to i zbog toga e, pa, pazimo na taj argument kad govorimo o demokratizaciji. S druge strane, vi govorite ne smije se zabraniti e, let E, avioni i letove avionima. Ne, mi to ne radimo, nego ljudi jednostavno mijenjaju način ponašanja i u svjetlu zaštite planeta nećemo više letiti avionom. Da, ni u kojem slučaju ne možemo mijenjati sad izbor e, stanovnika i jedan pokret tu ste suočeni sa novim fenomenom. Ne znam da li ste vi to uopće predvidjeli. Radi se o izboru potrošača. I sada još jedna stvar. Kad mi kažete da najmoderniji avioni sa e, biogorivom. Kad govorite o tome što onda podrazumijevate pod biogorivom, a da ako onda mislite sjeći šume i proizvoditi e, palmino ulje, onda morate i biti svjesni da se to neće dogoditi. Deforestacija je dio COP25 i e, ugovora iz e, Pariza i 196 zemalja koje su potpisali sporazum iz Pariza. Dakle, željela bi dobiti kakva je točna definicija vaših biogoriva. A na kraju zadnja studija Europske komisije e, govori o eksternalijama e, prijevoza. E, troškovi su različiti, no troškovi što se tiče okoliša imamo troškove koji se tiču isto tako korištenja usluga ekosustava i neki sektori u toj zaštiti jednostavno ne sudjeluju, a komisija jasno kaže pomorski sektor i aviosektor. Govore isto tako i o nepoštenom držištom natjecanju tu moramo imati e, mogućnost reforme tih sektora i kako vi anticipirate razvoj situacija u ovom sektoru. On će se morati prilagoditi različitim zahtjevima, imat ćete utjecaj klimatskih promjena i mnoga pitanja su upravo govorila o socijalnom aspektu. Evo, jako bi bilo dobro da o svim tim pitanja, pitanjima razmislimo u okviru našeg odbora za promet. Imate svi na raspolaganju tri minute. Gospodin Krasa, izvolite. Thank you again for all the questions. Hvala na svim pitanjima. Prvo ću reći što radimo kako bismo se prilagodili izazovima. Sektor zrakoplovstva je odvek bio fleksibilan i nosio se uspješno s izazovima. Siguran sam da ćemo to činiti u budućnosti. Surađujemo s proizvođačima kako bismo imali učinkovitije motore i zrakoplove. Radimo s kompanijama na razvoju biogoriva i kada je riječ o toj vrsti goriva, to ona se čini od, ona se radi od otpada, ne krčenjem šuma. Nemam trenutačno pri ruci konkretne brojke, ali mogu vam ih kasnije iskomunicirati bilateralno. Zatim radnička prava, transparentnost cijena i prtljaga. Što se tiče Ryanaira, uvijek imate pravo ponijeti prtljagu jedan komad prtljage i naravno možete platiti dodatno za, za, e, za dodatne opcije i to su sve opcije koje možete, ali ne morate koristiti kada kupujete e, kartu, ali naši klijenti točno znaju e, za što plaćaju. Zbog, zbog toga imamo manje cijene karata, dakle možete kupiti osnovnu kartu, skuplju kartu ako želite više prostora za noge, više prtljage i tako dalje. Dakle, to je komercijalna sloboda avioprijevoznika. Što se tiče takozvanog flight shaminga, nismo vidjeli nikakve posljedice za našu poslovnu praksu, jer imamo sve više i više putnika svake godine. Što se tiče pretjeranog turizma, E, niskotarifni prijevoznici tu mogu pomoći jer oni e, zapravo s njima dolaze i putnici e, primjerice u izolirane regije. A što se tiče socijalnih prava, Ryanair kao i, sve kao i svi avioprijevoznici poštuje sve socijalne, socijalne zakone u Europi, prepoznajemo sindikate, komuniciramo putem radničkih vijeća, slušamo naše zaposlenike Postoje optužbe da se iznose nekakve prijetnje, ali mislim da je to neutemeljeno, iskreno govoreći. Nastavljamo s odgovorima. Nije odgovorio na pitanja. Niste odgovorili na pitanja Znači, zašto je e, to, taj sustav osmišljen tako kasno? Gospodin Ertugov vam je postavio e, konkretna pitanja. Zašto e, socijalna politika e, nije prilagođena? Mi imate, vi imate sindikate unatrag dvije godine. Zašto je bilo potrebno toliko drugo da se to ustanovi. Zašto? Svaki put kad postoji neka afera, onda se to tiče ovog aspekta socijalnog. Možete li nam e, možda reći zašto ne promijenite možda malo prioritete vaše kompanije? Uh, Što se tiče sindikata, uvijek, e, uvijek postoji pravo da se pridružite ili ne pridružite sindikatu. Rainer uvijek poštuje ta prava to je dvosmjerna komunikacija dakle, između Ryanaira i zaposlenika. Mi imamo sindikat e, u devet zemalja i imamo i e, dakle, sporazume u tom smislu, to se konstantno mijenja. Prije tri godine situacija je bila u potpunosti drugačija. Ryanair će naravno i dalje e, pokušavati surađivati sa svojim zaposlenicima. Gospodine Ertog, 30 sekundi. Ne treba mi 30 sekundi, samo vas želim podsjetiti na svoje pitanje koje se odnosilo na zaposlenike koji su bolesni. Čujemo optužbe da vršite pritisak na njih da jako brzo ozdrave i vrate se na posao. Dakle, volio bih čuti odgovor na to jer niste odgovorili na to pitanje. Nisam nikada čuo da Ryanair bilo kome prijeti, bilo kojem zaposleniku koji je bolestan. Naš prioritet e, jest sigurnost. Ako zaposlenik e, oboli i ako Ryanair smatra da nije sigurno da bolesni zaposlenik e, leti, onda ne bismo njih tražili da to čine. Hvala vam lijepa. Hvala sada gospodin Bauer, tri minute, izvolite. Thank you very much. Uh, I Hvala. Pokušat ću odgovoriti na što više pitanja i e, obećajem da ću na ostala pitanja odgovoriti pisanim putem. Prvo, kvota za biogoriva. Bi li to pomoglo? Cijene, današnje cijene biogoriva su pet puta veće od cijena za standardno gorivo, dakle za kerozin. Kada je Elon Musk počeo proizvoditi litijonske baterije. One su bile deset puta skuplje, dakle nadam se da ćemo uspjeti s vremenom sniziti cijene kako bismo bili konkurentni. Što je po meni biogorivo? Pa e, postoji nekoliko načina za dobivanje biogoriva primjerice neki načini su kontradiktorni, e, sukobljavaju se sa proizvodnjom hrane i to naravno nije dobro. Ne želimo da netko umire od gladi jer mi želimo proizvesti gorivo za e, zrakoplovni sektor. Dakle, to ne smije biti kontradiktorno s proizvodnjom hrane, ne smije biti u suprotnosti s time. Zatim postoji kemijska proizvodnja goriva od 1930-ih postoji, uzima se CO2 iz atmosfere, i koristi se električna energija te se to konvertira u kerozin. Ne mogu odgovoriti na pitanje o tome koliko električne energije je potrebno za proizvodnju takvog goriva, ali te brojke ću vam kasnije poslati. Gdje ćemo napraviti pogon? Naravno ne u sredini Njemačke. Tamo nema dovoljne energije. Imali smo jedan eh, projekt ideja je bila da se E, dakle, kada je riječ o električnoj energiji, ona proizvodi 40% CO2 emisije, dakle, imamo tehnologiju da, imam, da ne koristimo CO2, imamo vjetroelektrane, solarne panele, ali nažalost danas ne postoji CO2 neutralan zrakoplov i kao što sam rekao u govoru, mislim da e, nećemo niti imati takav e, zrakoplov u komercijalnoj upotrebi u sljedećih 30 godina. Dakle, ne mogu reći koji je način najučinkovitiji, najpouzdaniji za proizvodnju biogoriva ili je goriva, ali postoje različiti načini koji već sada postoje, koji su dostupni i trebamo dakle e, pokušati koristiti jedan od tih načina u, za proizvodnju biogoriva. Zatim su tu bila pitanja o cijeni. Eurowings ima minimalnu cijenu 29 eura zarez 99, sada bi se to povećalo na 35 kako bi se e, uzeo u obzir njemački porez. Mi nudimo cijene koje obuhvaćaju sve troškove, <clears throat> dakle koje moraju obuhvatiti sve zrakoplovne troškove i poreze. Ponekad imamo i faktor 20, to je isto kao i hotelskoj industriji ako se negdje održava nekakav trgovinski sajam, onda plaćate veću cijenu sobe u hotelu. Jednostavno je to tako. Zatim je tu bilo pitanje... A, o stečaju. O stečajevima. Postoji, dakle, najproduktivnije aviokompanije imaju najbolje šanse za preživljavanje, ali isto tako trebamo imati potražnju i razumne cijene, dakle uravnotežiti to, izbalansirati zahtjeve zaposlenika, pravedno ih e, nagraditi, paziti na okoliš, kompenzirati za emisije CO2. Dakle, možda postoje neke destinacije u, kojima je potražnja e, slabija. Hvala. Gospodine Arno, bilo je tu dosta pitanja, ali imate tri minute. Hvala gospođo predsjednice. Prvo ću odgovoriti na vaše pitanje vezano uz demokratizaciju Lokosta. Govorim o iskustvu moj zemlji. Tu imamo iskustvo da ne putuju elite tim niskotarifnim kompanijama, nego su to ljudi koji se inače to ne mogu priuštiti. Znači imamo posjećivanje familija, kratko posjećivanje, turističko posjećivanje gradova, migranti koji putuju i tako dalje. Na primjer, ljudi koji žive u Clermont Ferranu nisu mogli u Lisabon ili u Porto ići često i sada su im e, niskotarifne cijene omogućile da E, se stvori taj regionalni turistički dinamizam i to između regija gdje to prije nije postojalo, na primjer Porto. Kad govorimo o biogorivima, danas Airbus je najavio svoj novi hibridni model aviona, električnu komponentu tu imamo i za deset godina e, ćemo imati znači i e, komercijalizaciju. Znači te aviokompanije ne rade samo na e, biogorivima, nego također i na hibridnim motorima. Tu imamo smanjenje otprilike za 40% potrošnje goriva. Sada bih želio odgovoriti na e, pitanja svojih sugovornika. Sada gospođa Deli, vi vjerojatno ne znate konkretno što se događa u mojoj državi kako bi vi bili precizniji u budućnosti u vašim izjavama o Portugalu u regijama Azorski otoci i Madeira sa otvorenim e, nebom i low cost kompanijama od 2014. godine imamo smanjenje cijena karata za takve e, stanovnike tih regija. Low cost kompanije smanjuju cijene imamo povećanje e, javne usluge, budući da tu imamo i potporu države. E, u tom smislu smo imali veliko povećanje koristi za građane tih regija od 2014. godine. sada ću odgovoriti svojim su građanima, gospodinu Ferreri između ostalih. Gospodine Ferrera, bio sam iznenađen s onim što ste rekli vezano uz poticaje. Vi ste tu razlikovali tradicionalne tvrtke i low cost, niskotarifne tvrtke. Ove zadnje su svima omogućili putovanja, ne samo elitama. Svi su u dobrim uvjetima imali priliku putovati, a kad govorimo o poticajima, dodjeljenim tim low-cost tvrtkama, oni su omogućili povećanje blagostanja određenih regija. To je omogućilo i također da se poveća naš BDP. Želio bih reagirati na ono što je rečeno vezano uz stečaj aviokompanija. E, Uzmimo e, primjer e, monarha u Ujedinjenoj kraljevini. Putnici su bili obeštećeni. Isto tako vezano uz Frontex i mi sudjelujemo u to, tome. Hvala. A sada riječ ima gospođa Ovana Petresku, tri minute, izvolite. Hvala. Što se nas tiče, naši putnici su prije svega 4 milijuna radnika koji rade izvan e, naše države i njihovi mm, e, članovi obitelji. To je historijska činjenica. A isto tako imamo e, i putovanje u unutarnjim linijama između gradova u Rumunjskoj budući da ako putujemo kopnom, cestovnim prometom, ponekad to traje 12 sati. I u tom smislu mala i srednja poduzeća i poslovni sektor e, puno putuje ovakvim e, letovima. Znači, ovo je prva točka. Drugo, sigurnost. To je nešto o čemu ne pregovaramo. Imamo iste standarde kao i sve e, druge kompanije. Imamo jako dobre i moderne zrakoplove. Treće, govorimo e, puno o javnim potporama e, low cost kompanijama, ali to su intervencije javnih politika bilo je jasno da postoji isto tako iskrivljeno distorzija na samom tržištu budući da određene udaljene regije nisu mogle imati ista prava kao i druge mi e, dobivamo poticaje kao i drugi, no da ti poticaji nisu postojali, jednostavno ne bismo mogli letjeli. Mi moramo imati održiv poslovni model. Ne radi se o tržištu nego o dužnosti političke intervencije da ispravi e, greške e, u funkcioniranju tržišta. To je dobar instrument u vašim e, rukama budući da ćemo mi ići tamo e, gdje e, vi želite da mi idemo. Nije naša pogreška da ste vi odlučili davati potpore regijama E, to je bila dobra odluka i moram vam reći da su rezultati fenomenalni, a ljepota e, državnih potpora i subvencija u aviosektoru su e, zbilja rezultati koji se vide odmah. U željezničkom sektoru možemo vidjeti rezultate čak samo za nekoliko godina, a mi na, u našem sektoru ti rezultati su e, zbilja e, vidljivi odmah. Zbog toga koristite nas i možete nastaviti s time, koristiti nas kao partnere. Hvala, hvala u istinu. I sada e, zadnja govornica, gospođa Livija Spera. Imate riječ. Hvala. Prije svega trebamo pogledati jedinstveno europsko e, nebo te načine da se e, poboljša situacija u sektoru u ovom trenutku što se tiče e, smanjenja troškova omjer je prevelik što se tiče nedavnih štrajkova, to je temeljno pravo radnika cilj e, sindikata nije da se štrajka, nego se ide u štrajk kad se nije postiglo rezultat bilo kakvim drugim načinom, socijalnim dijalogom i tako dalje. Dobivamo redovito izvješća od članova koji su zastrašivani, kojima se govori da ne trebaju štrajkati i tako dalje. slažete se e, sa mnom da to nije prihvatljivo u 2019. godini. Da, naravno, ne uspoređujemo sve, imamo dobre igrače i lošije igrače. Ja sam e, svoju intervenciju počela s tim. Potrebno nam je bolje reguliranje Mm, regulatori moraju osmisliti standarde što se tiče okolišnih socijalnih kriterija. Važno je da imamo snažnu podršku ovog doma da se ide u tom pravcu. Još jedna stvar, govorila sam o demokraciji. Moramo tu promijeniti diskurs. Govori se o tome da mladi ljudi imaju pravo putovati, e, školovati se u okviru e, Erasmusa i tako dalje. No oni moraju također imati održivo budućnosti, održiva radna mjesta. A e, osmišljavanje standarda na području lokos kompanija bi dovela i do povećanja plaća u tom sektoru. Da, evo. Mislim da je to dobra ideja. Hvala vam sada na svim ovim intervencijama, ali nismo čuli Europsku komisiju. Dakle, komisijo, hoćete li možda preuzeti odgovornost na ono što stavljate u vaše studije da će se zrakoplovstvo povećavati, da ćemo imati povećanje emisija u tom sektoru 21%, da li ćemo imati e, reorientacije, da li ste to razjasnili, jeste li uzeli u obzir klimatske promjene, budući da se tu i građani i države članice postavljaju e, pitanja posebno što se tiče radnih uvjeta zaposlenika. To mora biti prioritet. E, zbog toga ću dati riječ gospođi Flor Dias Pulido u ime Europske komisije. Imate riječ na dvije ili tri minute. Hvala. Hvala što ste organizirali ovo zanimljivo saslušanje. Onda ću odmah prijeći na izazove Mislim da mi u Europskom komisiju smatramo da je unutarnje tržište na zrakoplovnom e, tržištu, da je to jedna od velikih uspjeha, ali ću prijeći na odmah na izazove jer za dvije minute neću moći obuhvatiti sve. E, zapravo želim razdijeliti izazove dvije velike skupine. Jedan vezano za unutarnje tržište, drugi koji je vezan za klimatske promjene i e, stvari sa okolišem. Što se tiče unutarnjeg tržišta, različite su osobe postavile pitanja vezane za to, dakle zastupnici, a to je o pravima potrošača i pitanjima o e, socijalnim e, pravima komisiji mi smo potpuno svjesni da nekoliko ljudi E, da se ne radi samo o e, niskobudžetnim tvrtkama, već da dobrih i loših primjera ima u obje vrste zrakoplovnih tvrtki. U ožujku ove godine komisija je objavila izvješće i u tom izvješću mi smo e, utvrdili sve različite probleme. To je samo zapošljavanje, privremene agente, odnosno privremeni zaposlenici i problem u utvrđivanju prava koje se primjenjuje. Mogu vam reći da nakon tog izvješća i konferencije na visokoj razini e, uspostavili smo radnu skupinu gdje imamo predstavnike e, različitih radni, e, dakle agencije vezanih za rad iz država članica i došlo je do vrlo dobre suradnje, dakle države članice su izabrale dvije stvari za ovu godinu a to je samo zapošljavanje na kojima rade i naravno e, pravo koje se primjenjuje. Povrh toga, povrh te radne skupine e, isto tako radimo na procjeni e, učinka uredbe iz 1008 koja je primjenjivo pravo. To se analizira i s obzirom da nemam dovoljno vremena želim podsjetiti da je komisija donijela negativne odluke u slučajevima gdje zrakoplovne tvrtke, odnosno aerodromi, nisu poštivali pravila vezane za državne potpore i ako e, zbog nedostatka vremena, ako krenem u pitanja vezanih za okoliš. Znamo da je Europskoj komisiji da moramo smanjiti 90% emisija u prometu, ne samo u zrakoplovnom prometu, ako želimo ostvariti ciljeve vezani za 2050. I znamo da zrakoplovni e, sektor mora tome značajno pridonijeti i svakako da su e, održiva goriva jedna od e, načina i možemo naravno dekarbonizirati i staviti i svakako upravo potpora tih novih goriva jest najodrživiji put naprijed. Nemam vremena za odgovor na sva pitanja, ali postavljanje su pitanje 0,0 je ono što e, tvrtke sada koriste e, kada se govori o tim novim e, gorivima i što se tiče direktive o obnovljivim vozilima, onda se mogu koristiti samo ona biogoriva goriva koja omogućuju smanjenje emisije od 60%. Dakle, to je već osnova, ali vidjet ćete da će Europska komisija puno raditi na svim pitanjima vezanim za e, klimatske promjene. E, Biće održan jedan panel idućeg tjedna i od idućeg tjedna imali ćemo puno prilike da e, razgovaramo o obnovljivim izvorima energije i o zrakoplovnom prometu. Hvala vam lijepa d'accord. Alors là, on va... U redu. Morate biti svjesni komisije da ćemo vas pomno pratiti ono što radite. Evo, e, trebamo vidjeti kako ćemo osmisliti budući okvir za odgovor na izazove. E, mislim da e, u deset sljedećih godina, zapravo pet sljedećih godina moramo obaviti većinu posla. Hvala. Hvala što ste odgovorili na sva pitanja. Hvala svim govornicima. A sada mi krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. Izmjena euromediteranskog sporazuma između Europske zajednice i Maroka kako bi se uzelo u obzir pristupanje Bugarske i Rumunjske Europskoj unije. A sada predlažem e, malu stanku od pet, od minuta. Dakle, evo, gospodine Ötjen, Slažete li se sa stankom od 5 minuta? Top krono. Nastavljamo s radom i prelazimo na izmjenu euromediteranskog sporazuma između Europske zajednice i Maroka kako bi se uzelo u obzir pristupanje Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji. Naš izvjestitelj je gospodin Sven Šulc. Jeste li spremni da vam riječ kako bi nam objasnili o čemu se ovdje radi, a nakon toga ćemo čuti izvjestitelje u sjeni. Imate četiri minute na raspolaganju, izvolite. Hvala lijepa. Mislim da dolazimo do najvažnije točke e, dnevnog reda, to je zračni promet s Marokom. Radi se o tome, o, radi se o modifikaciji sporazuma e, s Marokom. E, naime, to se treba proširiti na Bugarsku i Rumunjsku. Već u prosincu 2004. vijeće je dao e, mandat komisiji da e, ispregovara jedan e, sporazum između Europske zajednice i Maroku. Dakle, cilj tog tog sporazuma jest e, usklađivanje zakonodavstva između dviju strana. Osim toga, to sadrži odredbe o uzajamnim ulaganjima s obje strane Mediterana. Sporazum je na posljedku potpisan 12. prosinca 2006. dakle već prije dugo vremena. Europski parlament dao je suglasnost za njegovo sklapanje 24. listopada 2007. Taj sporazum o zračnom prijevodu prijevozu e, i Bugarska i Rumunjska tom sporazumu još nisu pristupile, međutim u okviru svog pristupa Europskoj uniji 1. siječnja 2007. su obvezne na to, dakle pristupiti tom e, e, sporazumu i s proširenjem ovog sporazuma na te dvije zemlje to će biti i učinjeno. Protokol je naravno tehničke prirode, i e, potrebne su bile tehničke jezične prilagodbe kako bi se e, Bugarska i Rumunjska uključila u ovaj sporazum. Europski parlament možemo samo e, se složiti o sporazumima s trećim zemljama, to smo već napravili 2007. i to treba ostati tako kao i kod proširenja, stoga predlažem da se ovaj protokol pri, dakle, odobri, budući da se radi, kao što je rekao o tehničkom izvješću. Hvala u istinu i sada prelazimo na izvjestitelje u sjeni. Gospođa Grapini, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zahvaljujem izvjestitelju. On je naglasio da zapravo samo radimo nešto što smo potpisali 2007. kao izvjestiteljica u sjeni za klub e, socijalista. želim se referirati na preporuku za ovu odluku. Radi se o tome, kao što su rekle Bugarska i Rumunska, da mi želimo postati dio tog sporazuma i sada se postavlja pitanje što E, slijedi nakon ovog sporazuma. Dakle, vezano za investicije, za stvaranje gospodarskih prilika, e, vezano za sporazum o zračnom prijevozu koji se sada proširuje na Bugarsku i Rumunjsku. Dakle, radi se o tehničkim pitanjima. Sadržajne amandmane nemam, nego se priključujem ovome što je već rečeno, naime da zapravo se slažemo sa ovim izvješćem. Hvala vam lijepa. Hvala sada gospodin Ötjen, izvolite. Hvala e, gospođo predsjednice. Prije svega e, mogu reći, dakle, engleski e, prijevod je toliko tih da ga jedva mogu shvatiti. Stoga molim da, se, da taj prijevod bude malo glasniji. Ili ili se jednostavno treba pojačati mikrofone u engleskoj kabini. U ime eh, izvijestit, našeg izvjestitelja eh, želim zahvaliti izvjestitelju na njegovu poslu. Mi podupiremo izvješće i nemamo nikakve eh, sadržajne primjedbe vezano za to. Pa Hvala, niko se drugi nije javio za riječ. A, gospođa Rovet, izvolite. Oprostite, nisam vas vidjela. U ime zelenih imamo općih pitanja za komisiju, ali isto tako i za izvjestitelja koji je preispitao ove pitanje. 30.11.2018. sud je odlučio da sporazum E, sa Marokom se ne odnosi na zapadnu Saharu od 10.12.2018. E, Europska agencija za sigurnost prometa je rekla da znači da letovi iznad zapadne Sahare su iznad izvan e, temeljnog e, područja primjene ovog sporazume. Dakle, može li komisija ili izvjestitelj reći što su pravne posljedice za zapadnu Saharu, kakvo, se zakonodavstvo primjenjuje vezano za sigurnost i e, zaštitu prava potrošača za zrakoplovne tvrtke Europske unije i putnike koji lete preko zapadne Sahare. Je li komisija rekla državama članicama Europske unije, njihovim, zakon, e, njihovim tvrtkama, koje su konkretne posljedice te presude i trećo, hoće li komisija ući započeti razgovore o zračnom e, prostoru Zapadne Sahare temeljem presude e, budući da smo vi već postavili ta pitanja u pisanom obliku i dobili smo u, eh, u veljači 2019. povjerenica je eh, dala sljedeći eh, odgovor, a to je da analiziraju se postavljena pitanja i da će se zastupnici biti izvješteni što je moguće prije. Gotovo je od toga godinu dana i nismo čuli odgovor komisije, stoga bismo željeli ustrajati na odgovoru na te pitanja i bez odgovora na E, to pitanje nećemo moći glasovati za ovaj sporazum. Hvala gospođo Rovet, zbog toga smo mi to i proslijedili i nadam se da će nam komisija bar pisanim putem odgovoriti to brzo. A sada gospođa Konečna u ime GUE. Imam isto pitanje kao i zeleni, zapravo kažem isto što i zeleni. Znači molimo da komisija brzo odgovori na to i poruka je prošla, vidim. Naš e, izvjestitelj može zaključiti, izvolite, imate riječ. Das war ja nije opsežna rasprava o ovome, to ni što se tiče pitanja zelenih i pravnih posljedica, ja ne mogu na to odgovoriti, ali mogu reći da bi bilo dobra ako biste mi se ranije mogli obratiti kako bih ja odgovorio i mogao pripremiti za ovo konkretno pitanje, ja kao izvjestitelj e, proteklih pet e, godina imao sam takvo iskustvo i naravno ako se radi o jednom tehničkom pitanju zaista vas molim da mi se obratite kao izvjestitelja, ali unatoč tome e, ja ću vam se javiti sa odgovorima, odgovorima vezanim za pravne posljedice. Hvala. Evo vremenski okvir, ulaganje amandmana 9. i 12. Glasanje u odboru 21. siječnja, a glasanje na plenarnoj sjednici u veljači 2020. godine. A sad krećemo na e, razrečnice za 2018. godinu. Znači imamo prvo e, Europsku komisiju, opći proračun EU-a. Gospođe Montere, imate tri minute. Hvala lijepa. 2018. što se tiče e, nalaza revizorskog suda e, kaže se da je e, završno izvješće bilo pouzdano. Što se tiče prometa postoji stopa greške od 1%. 1%. Bilo je 4,2 milijuna e, dodijeljenih sredstava za preuzme, e, preuzete obveze, odnosno e, više od 4 milijuna za, plaćanja. Što se tiče drugih politika, one su dobile sredstva iz tih iz tih predloženih samo 23% e, plaćanja su zaista i e, isplaćena, stoga se postavlja pitanje je li to dovoljno. E, treba osigurati bolju transparentnost, bolju koherentnost kada se radi o izboru projekata. Rezultati moraju biti bolje definirani kako bi se projekte lakše nadziralo. Ako dolazi do zakašnjenja, treba naravno ostaviti dovoljno vremena za preusmjeravanja sredstava, koherentnost i e, što se tiče e, odgovarajućih informacijskih kampanji, e, to treba provoditi na nacionalnoj razini i to se odnosi na recimo prava putnika. Što se tiče strukturnih fondova i investicija, situacija je ovdje takva da sredstva su još nedovoljna. Stoga se zauzimamo za to da se osigura lakši pristup sredstvima kako bi bilo moguće e, ostvariti odgovarajuće investicije. Što se tiče pitanja uspostave plana za luke, posebno za one koji su povezane s određenim e, mrežama, to treba preraditi. Svakako u središtu stoji kohezija. A što se tiče zajedničkih pothvata, dakle i tu su potrebni e, inovativni instrumenti. Svakako je potrebno da imamo visoko kvalificirano osoblje kako bi odgovarajuće institucije na e, mogle na odgovarajući način ispunile svoje e, zadaće. Što se tiče e, idućeg financijskog okvira, tu treba predvidjeti sredstva za održivi turizam. Zahvaljujem kolegama na doprinosu kako bi se moglo postići veća koherentnost. Hvala gospođo Montero. Jutro smo se borili za ovu liniju održivog turizma i moramo bez obzira na političku pripatnost zadržati tu liniju budući da je to po prvi puta da imamo proračunsku liniju koja govori o održivom turizmu. A sada gospođa Grapini, izvolite. Alternativ al grupu i socijaldemokrat. Dakle, stav eh, socijalista za ovu razrišnicu. Tu želim pomenuti sljedeće. Uspjeli smo dobiti dobro izvješće i želim čestitati i zahvaliti izvjestiteljice. 2018. je uspjelo e, ostvariti e, više izmjena u višegodišnjem financijskom okviru i iznosi su bili kod 560 tisuća eura. Radilo se o potpori projektima od zajedničkog interesa u području prometa. Smatram da je nužno da poboljšamo koherentnost i e, učinkovitost europskog okvira vezano za prava putnika, o čemu smo danas govorili. Isto tako trebaju e, poduzeti mjere vezano sa informacijskim kampanjama kako bi nacionalna agencije dobila, dobile sredstva kako bi mogla e, osigurati i zajamčiti prava putnika. Isto tako je važno da ta prava budu usklađena između različitih država članica. I stoga u budućem proračunu Europske unije treba predvidjeti stavku za e, turizam kako bi taj e, sektor dobio potporu. E, Najedavno turizam e, je, neš, je važan, vezan za e, promicanje prava i razvoj udaljenih regija. Pozivam da date svoje amatmane kako bismo dobili i kvalitetno izvješće. Hvala lijepa. Hvala sada gospođa Entegal, izvolite. Zahvaljujem na ovom nacrtu izvješća. Ja ću govoriti u ime gospodina Bauze i želim se dotaknuti nekoliko važnih tema. Prije svega, jako je bitno za planiranje e, da se uzme uzme u obzir pristup e, koji uzima u obzir dodanu vrijednost Europske unije posebno kada govorimo o dovršetku tente koridora. Drugo, mislim da je ovaj instrument vrlo važan za ostvarivanje ideje o jedinstvenom europskom prometnom području. Što se tiče broja e, financijskih instrumenata koji je povećan i što omogućuje kombiniranje zapravo različitih izvora financiranja u prometnom sektoru, ali istodobno stvara jedan kompleksnu mrežu aranžmana u Europskoj uniji. Još jedna stvar koju bih željela spomenuti da su instrumenti mogli pod, zapravo podrovati razinu odgovornosti i e, transparentnosti. Zato želimo pozvati komisiju e, da nam kaže kako Europske unije može biti reformirana na način kako bi se osiguralo da e, financiranje ne bude kompliciranije nego što mora biti. Važno je osigurati da e, se osigura provedbu sami, samog financiranja i želimo hrabriti komisiju da, u, da suradnji s državama e, članicama objavi zapravo jedan pregled projekata u prometu i turizmu E, kroz recimo Europski fond za regionalni razvoj. Dakle, to su moji komentari. Hvala. U istinu, gospođo gospodin Kof, izvolite. U ime našeg izvjestitelja u e, Sjeni ja pozdravljam ovaj, ovo izvješće. Većina elemenata zapravo odgovara našim e, ocjenama i analizima, no što se tiče točke 9. ja bih tu naglasio da naš klub ne pozdravlja militarizaciju instrumenta za povezivanje Europe kao što je E, kao što stoji u mišljenju gospođe Aguiara što se tiče točke 11. što se tiče agencije i poduseća, Pozdravljamo da gospođa Grapini naglašava izazov ravnopravnosti sporova, spolova. Uvijek naglašavamo e, rizik e, toga i i svakako treba uspostaviti mehanizme za borbu protiv sukoba interesa. Ovo mišljenje e, može e, odraziti nedostatak napretka vezanog za razvoj intermodalnog e, razvoja. Naime, taj, taj prijelaz prema intermodalnom prometu ne odvija se tako brzo kao što bismo željeli, stoga želimo upravo to naglasiti. Hvala gospodine Kof. A sada pozdravljam naše posjetitelje. Ne znam od kuda dolazite, no u svakom slučaju vam želim e, vam želim dobrodošlicu u velikom odboru za promet. A sada imamo e, sljedećeg govornika. Gospodin Džambaski. Evo, znači to je pravi izgovor, gospodin Džambaski. Izvolite. Групата na европейските консерватори i reformisti Klub ecr pozdravlja izmjene u instrumentu za povezivanje Europe. Mi vjerujemo, pozdravljamo 450 milijuna, a istodobno se slažem s izvjestiteljicom da činjenica da samo 23% izvornog fonda je isplaćeno, zapravo dovodi u pitanje sam, sam instrument to dovodi do e, mogućnosti kašnjenja u isplatama i to znači da će biti jako teško redistribuirati ta sredstva. Još jedno važno pitanje su prava putnika, naravno. Mi podupiremo bolji okvir kada se radi o zaštiti prava e, putnika – jer razina svijesti o pravima putnika je poprilično niska. Stoga podupiremo korištenje financijskih instrumenata za, za investicijske projekte, međutim, e, bespovratna sredstva će ostati e, vrlo važna kada se radi o velikim infrastrukturnim projektima. Kao e, izvjestitelj u Sjeni želim reći da podupiremo razrješnicu Europske komisije. Monsieur, voilà. Džambaski. Džambaski. Hvala, gospodine Džambaski. E, evo, naučit ću i to. Biti će lagano, evo možete me zvati Angel, moje e, ime je Angel, ako vam je to lakše. Da evo, nismo još e, prijatelji, nismo tako usko prijateljstvo e, sklopili pa da vas e, zovem po imenu u ovom odboru. A sada gospodin Ferrera imate riječ, izvolite. Hvala. Moja kolegica Claire Daly je bila izvjestiteljica u Sjeni za naš klub i nije mogla sada biti prisutna ovdje. Zbog toga ću vam reći njezin doprinos na engleskom. Želimo zahvaliti izvjestiteljici na radu. GUE NJL, klub želi reći da bismo trebali znati na koji način se ovakvi financijski izvještaji koriste posebno što se tiče agencija povezanih sa sigurnošću. U tom smislu Patrick Ki, izvršni e, direktor e, EAZE, E, Europske agencije za sigurnost zračnog prometa. E, znači on kaže da nemamo dovoljno sigurnost što se tiče softvera koji se koriste u zračnoj industriji. Kad govorimo o znači Boeingu Max 170, jako je važno da tu izbjegnemo probleme certifikata što se tiče FAA. Zabrinutosti odbora ako želimo da imamo e, neovisnu agenciju za sigurnost zračnog prometa u Europi, onda trebamo imati dovoljna financijska sredstva na raspolaganju. GUE pozdravlja odluku da se ovim agencijama dodijeli razrešnica što se tiče implementacije za proračuna agencije za 2018. godinu. Hvala. Hvala gospodine Ferrera. A sada se okrećem e, Europskoj komisiji i dajem riječ gospodinu Ignaciju Dezdosu. Izvolite. Sur Radi se o izvješću gospođe Montero. Ne želite? Ne, ne želite. Znači, mi, e, zapišite to da go, Europska komisija ne želi uzeti riječ. Jedna točka manje do kraja, gospođo izvjestiteljice. Imate li što za reći? Želite li ili ne? O kojem izvješću govorimo? Možete li nam pojasniti, budući da je tu sad imamo e, miješanje različitih izvješća? E, da, ovdje razgovaramo o izvješću gospođe Montero, opći proračun Europske unije, Europska komisija. I dajem vam riječ. Izvolite. Hvala. U ime glavne uprave Move, želim iznijeti nekoliko komentara o prvom izvješću. Jedan od komentara odnosi se na putnička prava. Kada je o tom pitanju riječ, komisija želi reći da slijedom preporuka revizorskog suda komisija je pokrenula studiju i evaluaciju tri uredbe koje se tiču tog pitanja. Za zračni promet e, i ostale. Dakle, studija još nije evaluirana, ali planiramo u te studije uključiti i evaluaciju dobrih praksi u području upravljanja putničkim pravima. A kada je riječ o podizanju svijesti, Naravno, komisija se slaže da treba uložiti dodatne napore u pogledu podizanja svijesti. To ćemo i napraviti jer to je naravno dobro za povećanje učinkovitosti i osnaživanje prava građana i prava putnika. Jedan komentar iz izvješća odnosi se na takozvani one stop shop namjen korisnicima, dakle pruži informacije o dostupnim financijskim sredstvima. Komisija obavlja i jedan korporativni zadatak, uspostavlja portal za financiranje i za tendere, e, to je portal koji ima više jezičnu dimenziju, a e, mogući podnositelji zahtjeva dakle mogu se prijaviti za tendere koji se odnose na sve e, potencijalne programe. To je e, velik trud koji se odnosi na te IT alate, na tome se sada radi. I očekujemo da će portal biti funkcionalan od 2021. u skladu sa novim višegodišnjim financijskim okvirom. Hvala. A sada, gospođa Klaudija Montero, imate riječ, zaključnu riječ kao izvjestiteljica. Hvala svim kolegama koji su uzeli riječ. Čekam da mi se pisanim putem dostave pitanja. Ako želite jasniji i kompletniji tekst. Hvala, hvala gospođe Montero. A sada prelazimo na dosije gospođe e, Grapini, zajedniče agencije poduzeća na području e, prijevoza. Hvala. Kvalitate de raportor principal, doresc să ja sam izvjestiteljica za razrešnice za šest agencija. Općenito rezultati agencije 2018. bili su pozitivni, uspjeli su eh, ovladati eh, velikim izazovima. Važno je također ustvrditi da je bilo malo sukoba interesa i agencija je također um, reagirala na upute Hrvats, Europskog revizorskog suda što se tiče EMSE, uh, što se tiče upravljanja rizicima. Rizici su uh, mogli biti smanjeni i nema za sada, nije bilo kritičkih rizika što bi na neki način ugrozilo e, rezerve. Postojali su i rizici koji su prethodni rizici, a oni su se ponovili 2018. Što se tiče EASE, e, neovisnost e, računovodstva je zadržena, Uprava, upravljanje agencije bilo je dobro, izvršni direktor je u skladu, djelova u skladu sa svojim zadaćama. Nadalje su mjere e, agencije koje su važne kako bi se ostvarila ravnopravnost spolova i kako bi se osnažile žene i kako bi e, došlo do fleksibilnih odredbi vezano za zaštitu e, majki. Također je u tu svrhu uspostavljena radna skupina, radilo se dakle o ravnopravnosti spolova. Tu posebno želim e, naglasiti razvoj e, aktivnosti. Radijus aktivnosti je proširen i nije bilo sukoba interesa. Agencija je dobro pripremljena za nove zadaće, posebno vezano sa četvrtim, eh, četvrtim paketom za željeznički promet. Što se tiče iduće agencije, eh, agencija je objavila smjernicu za provedbu tih so, što se tiče CESAR-a, poduzeća za sigurnost zračne plovidbe, program za 2020, odnosno obzor 2020, Eurospace, korištenje dronova, interkonektivnost Europe i dva e, konkretna e, programa to e, je provedeno. Uključene su aktivnosti na nadzor i e, još nešto vezano za studiju, vezano za buduću e, strukturu zračnog prostora. E, dakle, važno je da je došlo do razgraničenja aktivnosti. Što se tiče Rejla 2020, ostvareni su značajni pomaci u ostvarenju ciljeva, programi su provedeni, financijsko upravljanje bilo je dobro. Bilo je presedana koje se međutim nisu ponovili i time e, sve su aktivnosti e, se mogle normalno odvijati. Nije bilo daljnjih slučajeva prijevara. To znači između E, u razdoblju do 2019. nije bilo potrebno dalje intervenirati, dakle nije bilo danji dosija koji su e, prosljeđeni Olafu. Što se tiče Klinskaja 2, e, o tu je bilo riječi o restrukturiranju e, kako bi se odvijale prilagodbe za novo financiranje vezano za proračun Europske unije vezano za uredbu 2064. Dakle, e, provedena je unutarnja interna e, revizija, date su e, preporuke, uspostavljeni su mehanizmi za plaćanje rizika koji se treba uspostaviti. 2018 bilo je sumnje na tri slučaja prijevara koji su prosljeđeni Olafu. To znači da poduzeće sada mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio danje eventualne slučajeve. Dakle, kao sažetak možemo reći e, rok za predaju amandmana jest 12.12. a onda će se o tome glasovati 21. E, siječnja. E, parolite vous. Hvala. Gospođo Grapini, gospođa Taler, imate riječ, izvolite. Hvala, kolege i kolegice, mi kao EPP smatramo da ove agencije i zajednička poduzeća e, imaju dobru učinkovitost, ali izazovi osigurati dobro financiranje i osoblje za nadolazeće godine. Kada je riječ o učinkovitosti, svjesni smo da agencije i zajednička poduzeća moraju imati sredstva kako bi ispunili e, propisno svoje zadaće. To je pogotovo istina za agenciju EASA jer od revizije uredbe ona je dobila više zadataka, ali i dalje ima isti broj osoblja kao i prije. Projekti, dakle, e, zbog nedostatka osoblja kasne ili više nisu prioritetni i ja ću u tom smislu podnijeti amandmane kako bih naglasila ta pitanja. Kao što smo jutros čuli, agencija EMSA plovi mirnim vodama drugu godinu za redom, dakle sve u redu, kao što je procijenio revizorski sud, a kolegica je rekla da bi se rizici zapravo mogli dodatno smanjiti. Međutim, agencija ERA se susreće sa brojnim izazovima pokušava željeznički promet učiniti konkurentnijim i za to su potrebna značajna financijska sredstva, a osobno ne bih voljela da jedan od aktera u ovom sektoru e, izgubi na kraju. I tu ćemo također podnijeti amandmane. Svi u ovom domu znaju da prelazak na e, da veća uloga željezničkog prometa može doprinijeti našem cilju e, da željeznički promet bude uspješni i konkurentniji i dobro je čuti da prema revizorskom sudu, prema njegovoj procjeni, financijsko upravljanje u tom e, aspektu je dobro, ali to zajedničko poduzeće, dakle Shift to Rail, također treba biti ambicioznije kako bi poboljšalo učinak. Sljedećih pet godina bit će kritično za željeznički sektor, a Shift to Rail je važno poduzeće i podnijet ćemo i tu neke amandmane. S obzirom na sve veći problem s kapacitetima u zračnom sektoru i s obzirom na nove izazove kada je riječ o integraciji dronova, ne možemo dovoljno reći koliko je važan Cezar, mislim da se svi slažemo s time, Cesar, pogotovo i na kraju, ali ne najmanje važno, isto vrijedi i za Clean Sky, dakle smanjenje emisija putem veće učinkovitosti, dakle tu je riječ o tehnološkoj evoluciji, to je po meni pravi put. Financijsko upravljanje je dobro, i potrebno je osigurati i primjerena financijska sredstva. Međutim, došlo je, tri, istražuju se tri moguća slučaja prijevare. To treba dakle istražiti i čekamo u tom smislu dodatne detalje o tom predmetu. Zaključno, želim zahvaliti našoj izvjestiteljici gospođi Grapini. Hvala, gospođo Teler. Gospodin Etienne. Hvala. Prvo želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Grapini na mišljenjima. Sva mišljenja su e, dobra i predstavljaju procjenu trenutačnog stanja agencija i zajedničkih poduzeća. Hvala vam na radu i drago mi je što ste istaknuli da neka pro, e, područja trebaju poboljšanja. Dat ću kratak primjer koji se odnosi na, na Agenciju Europske unije za željeznice. Tu se izrazili žaljenje jer došlo je do 37 primjera nesukladnosti u 2018. uključujući 18 nesukladnosti koje imaju financijski učinak. U potpunosti podržavam zahtjev da se poboljša dakle, upravljanje te agencije i postupak nabave. To je jako važno. Ja ću podnijeti amandmane, primjerice Želim podržati ključne procese za razvoj pametnih standarda za smanjenje buke i CO2. Zatim Cesar, tu je također jedan projekt treba uzeti u obzir i e, pružatelje usluga jer e, novac poreznih obveznika se mora koristiti dobro i također treba misliti na poticaj, spomenuli ste za Sesar da ne možemo dovoljno moramo ocijeniti njegovu buduću ulogu i želim istaknuti i buduću ulogu agencija i zajedničkih poduzeća, na primjer ERA, koja će igrati ključnu ulogu kada je riječ o certifikatima za sigurnost i ERTMS Dakle, sve su to važne teme i radujem se s vama raditi na, i na konačnom izvješću. Merci beaucoup, monsieur Etienne. Monsieur Koff, est-ce que vous voulez prendre la parole? Gospodine Koff, želite li uzeti riječ? Ne, mislim da sam eh, tijekom eh, uvodnog izlaganja rekao sve što sam htio. Gospodin Džombaski. Nije loše, sad ne? Hvala vam, gospođo predsjednice. U ime kluba zastupnika ECR pozdravljam činjenicu da agencije i zadnjička poduzeća su pokazale dobru financijsku disciplinu i upravo zato podržavamo razrješnice. Međutim, to ne znači da bezrezervno podržavamo njihov rad u brojnim agencijama postoji prostora za poboljšanje, primjerice u Agenciji za pomorsku sigurnost. Brine nas kašnjenje u području e, dronova i njihovo korištenje od strane obalne straže. Dakle, došlo je tu do kašnjenja i u isplati od 6 milijuna eura. Rizike treba naravno smanjiti na minimum i ne smijemo zaboraviti e, da da se velik dio migracija odvija morskim putem. Upravo zato je ta agencija e, važna i ima jako puno posla. Isto tako smo zabrinuti zbog lokacija na kojima se nalaze same agencije Imamo jednu agenciju u Valenciji. E, baš kao što Europski parlament ima više sjedišta, dakle i neke agencije imaju dva sjedišta. Je li to nužno? To nije baš troško, e, primjer troškovne učinkovitosti. Potrebne su nam detaljne informacije o e, lokacijama svih agencija. Članak 70 i o čemu govori članak 71. uredbe. Vrlo je važno raspodijeliti troškove između zemalja sudionica. Hvala. Hvala. Hvala vam. Ima li nekoga koji bi želio uzeti u, obzir, e, riječ u ime GUE? A u ime komisije, gospodin Ignacio de Dios, hoćete li nam reći stajalište Europske komisije vezano uz ovo? Hvala predsjednice. Prvo želim pozdraviti preporuku odbora da se odobri razrešnica za ove decentralizirane agencije i zajednička poduzeća i drago mi je što ste prepoznali e, napredak koji je do sada ostvaren putem e, ovih e, EU tijela. Želim također ponuditi e, objašnjenje, odnosno dodatne komentare koji se prvenstveno odnose na izvješće o nesukladnosti e, agencije ERA. To treba gledati u svjetlu trenda prošle godine. Broj nesukladnosti bio je niži, ali broj iznimaka bio je viši. Dakle, ovo zapravo pokazuje, današnje stanje pokazuje pozitivan trend i to treba uzeti e, također u obzir. Za 2018. nema iznimaka, dakle samo postoje nesukladnosti. Zatim, što se tiče agencije EMSA i problema s izvršenjem za dronove, i za obalnu stražu, za aktivnosti obalne straže. Istina je da je to dovelo do velikih problema kada je riječ o izvršenju proračuna, ali mogu potvrditi da tijekom ove godine se poboljšalo izvršenje proračuna za ta područja. Postignuti su sporazumi sa EAS-om kada je riječ o upravljanju tim aktivnostima i također s Frontexom kada je riječ o financiranju aktivnosti u tom pogledu. I tu je izvršenje proračuna koje je poboljšeno dakle ove godine. Mislim da to također e, treba uzeti u obzir. Hvala. Je redonne pour 30 secondes la parole à notre rapporteur, Madame Grappini. La parole est à vous pour 30 secondes. E, gospođo Grappini, imate e, riječ. Dakle, vrlo kratko. Zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni. i svih klubova. Zaista sam uvjerena da imamo, da ćemo dobiti dobre amandmane sa jednim ciljem, a to je poboljšanje aktivnosti tih agencija. To je naš konačan cilj. Zahvaljujem na vašim e, prilozima i sigurna sam da ćemo imati dobra izvješća. Hvala. E, Gospođo e, Grapini, znači ulaganje e, amandmana 12 i 12 za oba dosije, gospođo Monteiro, gospođo Grapini, glasat ćemo u odboru 21.1. E, I na plenarno ćemo glasati u ožujku. Jeste li to zapisali? A sada ću zamoliti da oni koji nemaju pravo biti u ovoj dvorani, da onda izađu iz dvorane. Ćemo za šest minuta imati odbor, e, imati sastanak odbora iza zatvorenih vrata. Evo, Komisijo vidimo se sljedeće godine. Molim vas e, da izađete iz dvorane i dati ćemo odmah e, našem izvjestitelju riječ vezano uz prijevoz tereta. Pričekajmo da komisija izađe iz dvorane.